Good morning, I ask everybody... Dobro jutro, zamolila bih sve da zauzmu svoja mjesta kako bismo polako mogli započeti s našim seminarom. Uh, good morning everybody. Uh, dobro jutro svima. Moje ime je Ines Zuber, ja sam potpredsjednica odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja u Europskom parlamentu. E, govorit ću na portugalskom. Dakle, dobro jutro svima. E, svima želim izraziti dobrodošlicu na ovaj zajednički sastanak Odbora za zapošljavanje i socijalno pitanja zajedno sa četiri agencije. Agencije koje rade u našem polju. Raspravljat ćemo o europskom socijalnom modelu, ključnom pokretaču za konkurentnost. Na današnjem seminaru imamo zadovoljstvo što je s nama jedan niz cijenjenih govornika i u prošlosti smo već organizirali seminare slične ovom. 30. lipnja 2011. primjerice ovaj niz seminara je zapravo po prvi puta započeo, a u početku smo bili usredotočeni na zapošljavanje, odnosno za nezaposlenost mladih. Što se tiče obrazovanja, E, koje, to je vezano također i za smanjenje e, nezaposlenosti. Govorili smo o tome da je potrebno otvoriti više radnih mjesta za mlade, iznad svega u, u okviru e, fenomena koji smo vidjeli. Radi se dakle o mladim ljudima koji niti su na obrazovanju, niti, dakle, niti stručnom, niti drugoj vrsti školovanja. Zapravo radilo se o dodatnom poslu jer e, taj posao su mogli raditi agencije koje su bile u različitim zemljama Europske unije. S današnjom raspravom pokušavamo se nadovezati na duh prethodnih rasprava, a iznad svega naglašavamo dodatni posao i dodatne sinergije koje se mogu uspostaviti između četiri agencije. Danas ovdje raspravljamo o europskom socijalnom modelu. Odmah ću pozdraviti mm, ministra e, Lazara kojem želim dobrodošlicu. On je ministar gospodarstva Moldove i e, on će biti jedan od sudionika panela e, koji će se održati nakon ove rasprave. Pozdravljam također i direktora četiri agencije Kristjana Letmajera Menendez Valdez iz Europaba, e, Madlen Serban ETF i Krista Serban iz ETUOŠa. Zamolila bih sudionike ovog seminara e, da e, smo upravo podijelili i obrazac u kojem se moli da popunite vaše mišljenje o ovom seminaru i nakon toga ga predate našem tajništvu. Dajem e, sada riječ Kristijanu Lentno iz koji je e, će govoriti ime direktora. Zadovoljstvo mi je svima izraziti dobrodošlicu i zahvalio bi gospođi Perez, gospođi Zuber i cijelom odboru za zapošljavanje socijalnog pitanja što su danas organizirali ovaj seminar. Također posebno zahvaljujem gospodinu e, eh, Prac Moneu koji će dati eh, naš glavni govor kao i gospodinu Lazaru iz Moldove te zastupnicima parlamenta e, eh, Peker, Mernes, McIntyre Kombuchen, koji je glavni direktor CEMETA, gospođi Fischbach-Pitl iz Federacije eh, javnih sindikata i gospodinu Regu iz Ureda savjetnika za europske politike za Europske komisije. Iako je teško reći koji je točno europski socijalni model, upravo je stajalište mm, o fleksigurnosti, o socijalnim investicijama i o socijalnoj politici koja zapravo Europu razlikuje od SAD-a. I van različitih ideologija zapravo stvara jedan sastavni dio europskog identiteta. 2012. predsjednik Barroso je pozvao na e, modernizirani sustav socijalne zaštite i istaknuo da je socijalni dijalog ključni element europskog socijalnog modela. Europska unija je uvijek, a osobito danas, imala jednu socijalnu komponentu. Primjeri skandinavskih zemalja, Njemačke ili Austrije pokazuju to zapravo nije nikakva prepreka, već samo jedan dodatan razlog za konkurentnost. Održiva konkurentnost zapravo se poklapa i ovisi o socijalnim investicijama i o sustavima zaštite. Zbog toga imamo i ovaj naslov današnjeg seminara. Dakle, ne pokušavamo učiniti nešto nemoguće, već jednostavno odraziti ono što bi trebalo biti očito. Sve ove četiri agencije, Eurofund, OSHA, ETF i CDFOP, zapravo samim svojim postojanjem pokazuju da europske institucije ova pitanja zanimaju. E, Eurofund i CDFOP su 75. još osnovani kao prve dvije agencije, a sve četiri agencije e, imaju tripartitna upravljačka tijela koja zapravo daju glas svojim socijalnim partnerima čije sudjelovanje i uključenost i od velike važnosti kao što je gospodin Barozo istaknuo. U tom smislu vjerujem da je današnji seminar odlična prilika da se pokaže na koji način agencije doprinose trenutnoj raspravi o socijalnim komponentama europskih politika. One će Europsku uniju približiti njenim građanima i osnažit će identifikaciju i prihvaćanje Unije što u trenucima štednje u velikom broju zemalja e, zapravo je od koristi zbog povećanog skepticizma. Dakle, mi želimo poboljšati živote europskih građana. Za kraj bih se zahvalio svim kolegama iz Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i iz agencija koje su organizirali današnji seminar i to su činili doista odlično. Hvala vam. Obrigada, e Hvala vam. Najprije želim poželiti dobrodošlicu e, gospodinu Xavieru Prancu Moneu, zamjeniku generalnog direktora za obrazovanje i, Europu kulturu u Europskoj komisiji. I dat ću mu riječ kako bi nam predstavio e, ključni uvod ovog seminara. Dobar dan svima. Za početak bih se zahvalio odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja, jer u svom dosadašnjem životu do prije dvije pol godine vrlo izravno sam imao kontakte s ovim odborom i e, sjećam se vrlo oštrih, kad kritičkih i uvijek konstruktivnih rasprava e, s, ovim odborom, a osobito sa gospođom Brvan Šperez. Također mislim da ukoliko postoji jedna stvar koju bismo trebali za budućnost e, naučiti, za budućnost europskog socijalnog modela, to je da politike za vještine, za zapošljavanje i za obrazovanje moraju ići ruku pod ruku. I dionici u polju zapošljavanja i obrazovanja u državama, članicama i u Europskoj uniji možda ne razgovaraju međusobno dovoljno često. Dakle, za mene osobno i za sve nas vrlo dobra prilika što možemo biti ovdje zajedno. Također zahvaljujem agencijama, jer prosječan građan, prosječan građanin zapravo ne bi dobro shvatio da četiri agencije koje se bave osnovom socijalnog modela ne uspijevaju surađivati zajednički. Tako da je odličan primjer što su danas sve agencije ovdje prisutne. A razlog iz kojeg su one ovdje, ja vjerujem da postoji jedan temeljni razlog, a to je da će nam one pomoći da donesemo više politika koje se temelje na dokazima, a ne obratno, što je često slučaj u ovom polju. Dakle, moramo znati bolje što se događa, što dobro funkcionira u našim režimima i vidjeti na koji način možemo raditi dalje na tome. Konačno, vrlo dobro što, se, što je ovaj seminar naslavljen e, Socijalna Europa kao ključni pokretač za konkurentnost, zbog toga što je sama suština europskog socijalnog modela ne da je solidarnost dobra i da su socijalna zaštita i dijalog dobri, već da su ključni za konkurentnost. Dakle, nemojmo zaboraviti da ukoliko želimo pridobiti one koji sumljaju snažni socijalni model. Način za to nije da samo naglašavamo solidarnost, već da vidimo koji je gospodarski učinak toga. U tome je tajna i mislim da će nam agencije danas pokazati upravo kako to učiniti. Ja bih volio za početak reći par riječi o tri stvari. Kakva je trenutna situacija sa socijalnim modelom, zatim mogućnosti za budućnost i konačno jedno područje koje možda vas to neće iznatiti, ali koje ja smatram da je još uvijek zanemareno, koje bi trebalo imati mnogo snažniju ulogu kada se radi o budućnosti socijalnog modela. Ovdje govorim više s osobne strane, zbog toga što ja nemam ovlasti da ime komisije, cijele komisije govorimo nečem toliko važnom kao socijalnom modelu, dakle, kao osobni komentar, osobni stav, rekao bih kakvo je trenutno stanje stvari. Očito je da svi instrumenti koje je Europa napornim radom kroz proteklih 50 godina uspjela konstruirati to kroz sedam proširenja, zapravo to se sve dovodi u pitanje jednom gospodarskom krizom. To se događa u trenutku kada gospodarska i financijska ograničenja stvaraju e, iznimno opterećenje na javne troškove, a time i na socijalni model Europe. Dakle, ovo su teška vremena za naše e, za naše režime, programe socijalne skrbi. Ono što bi bilo dobro za Europu bilo bi da se ne zanosimo pričama o Europi, već ograničenjima što zapravo Europa može učiniti. I prvo je ograničenje ustavno. Dakle, što se tiče zapošljavanja socijalnih prava, parlament, građani, svi žele jednu snažnu ulogu za Europu, ali i ograničenu ulogu za Europu. I podsjetit ću vas da je Ustavni sud u Njemačkoj, govoreći o Lisabonskom ugovoru, rekao socijalne politike jesu kompatibilne sa njemačkim ustavom, kao i obrazovne, ali to je dovoljno, ne treba ići dalje. Zapamtimo da je zapravo to jedno stvarno ograničenje, ali politike, a ne ugovori i ono što će učiniti razliku. I kada pronađemo odgovarajuće politike, pobrinut ćemo se da građanima možemo pokazati da postoji pozitivan doprinos Europe, prosperitetu i opstanku europskog socijalnog modela. Dakle, za to je važno na umu imati tri prepreke što se tiče politika za europski socijalni model. Prva je sama narav politika koje zapravo uključuju osposobljavanje, zapošljavanje i obrazovanje. Primjerice ako uzmemo politiku koja se tiče energije i želimo energetsku sigurnost, potrebno je napraviti analizu složenih e, gospodarskih situacija, tehničkih pitanja, povesti raspravu o zajedničkim ciljevima, o nacionalnim interesima i to je zapravo svakodnevni radi život Europske unije. Nakon gledamo europski socijalni model i socijalnu Europu, moramo učiniti sve to, znači jednako je složeno, no istovremeno moramo se pozabaviti i sa snažnim osobnim i kulturološkim razlikama, ideologijama političkim uvjerenjima. I ta ograničenja koja možda nisu toliko opipljiva, jednako su stvarna i doista ih se teško nositi s njima i oni pružaju jednu dodatnu vrijednost zbog toga što se socijalna politika ipak bavi dobrobiti i politikom i njihova politička narav, politička priroda ne bi trebala biti podcijenjena. Sljedeća e, zapreka je svojevrsni paradoks. S jedne strane socijalna promjena, ono što stvara e, opterećenje u socijalnom modelu, zapravo se hrani nekim unutarnjim faktorima u našim društvima. I oni slijede obrazce različitih e, režima socijalne skrbi, skrbi u Europi, kontinentalnim, anglosaksonskim, skandinavskim i zapravo se smanjuje mogućnost smislene intervencije i suradnje Europe i međunarodnih igrača. Dakle, utjecaj globalizacije, kako ga ja vidim, a osobito u Europi i u europskom socijalnom modelu, je vrlo jednostavan i često ga se podcijenjuje. Kada je bivši Sovjetski savez, Kina, Indija, kada su oni odlučili pridružiti se svjetskom gospodarstvu, e, globalna radna snaga se odjednom udvostručila, sa 1,5 na tri milijarde radnika. I to je velik dio objašnjenja zbog čega e, je održivost naših socijalnih modela dovedena u pitanje, zbog konkurencije i zbog pritiska na plaće. Dakle, ukratko, socijalne strukture se mijenjaju, mijenjaju se e, i na internet razini zbog sve starijeg stanovništva, zbog e, odredba socijalne skrbi i ono što možemo vidjeti je da zapravo nacionalna organizacija sustava socijalne zaštite je još uvijek vrlo često usredotočena na zamisao o jednog stabilnog modela obitelji a ne toliko na migraciju, na nove oblike obitelji, na neplaćan rad žena i na cijeloživotne potrebe stanovništva. Dakle, poteškoća proizlazi iz te jednog, jednog trenja između unutarnjeg razvoja naših režina, e, globalnih demografskih faktora i globalizacije. I vrlo teško pronaći ulogu za nacionalne ili europske, e, europska tijela u tom polju djelovanja. Posljednji komentar je treća zapreka koja je često podcijenjena ne zbog toga što je ljudi ne prepoznaju, nego zbog toga što postoji poteškoća u priznavanju njenog utjecaja, a to je raznolikost 28 država članica. I ako pogledamo krizu i stanje naših društva, stopa zaposlenosti žena, mladih, dakle bilo koji pokazatelj koji je relevantan za europski socijalni model, vidjet ćemo dramatične razlike od zemlje do zemlje. I bilo bi iluzija misliti da možemo imati smislene politike i reakcije za budućnost europskog socijalnog modela koje bi bile iste za sve. Dakle, to baratanje raznolikošću i pokušaj izbjegavanja opasnosti koje prijete našem socijalnom modelu, a to je opasnost da smo prepažljivi da brinemo za svačiji interes, ali da zađemo u neku domenu banalnosti, to je nešto što je izazov za našu budućnost i postavlja pitanje kako se nositi sa tom raznolikošću. Dakle, utjecaj globalizacije i interna evolucija naših socijalnih režima i raznolikost 28 država članica koja se povećala tijekom krize zbog sve manjih konvergencija, te, te tri, ta tri elementa doista su od ključne važnosti. A mi se moramo pobrinuti da ih razmotrimo ako pogledamo mogućnosti za socijalnu Europu u budućnosti. Dakle, rekao bih sada još par riječi upravo o budućnosti. Nakon svega što sam rekao o ograničenjima, problemima, zaprekama, možda ćete mi oprostiti ako potražim eh, utočište u nekim deklamatornim izjavama o socijalnom modelu, koji ima mnogo dobrih e, namjera, ali možda nema dovoljno operativnog sadržaja. Dakle, kako možemo Europi pomoći da govori s jednim glasom kada vidimo e, koliko je duboka gospodarska kriza, koliko je velika raznolikost i kako to sve utiče na naša gospodarstva. No, svejedno, pokušavamo naći izlaz iz krize, no Europska unija istodobno mora pronaći socijalnu ulogu za sebe i snažniju ulogu nego u prošlosti. A razlog za to je jednostavan. Trošak ne ulaganja u odgovarajuće politike za zapošljavanje, socijalne politike, e, ljudske resurse i vještine, taj trošak ne ulaganja je nešto što si ne možemo priuštiti. Osobito uzevši u obzir da ljudi i znanje u Europi i u budućnosti Europe igraju ključnu ulogu. Dobra vijest, imamo i dobra vijest, je da europski građani uz sav svoj skepticizam u Europi, o institucijama, vrlo dobro znaju, kao što je Tony Judd jedan to rekao, da europski socijalni model ono što europljane zapravo povezuje. Ako upitamo bilo kojeg europskog građana od Rige do Atene što očekuje od javnih tijela u trenucima krize, dakle koji je najveći izazov pred našim društvima i što Europa može učiniti o tome, odgovor će biti vrlo sličan. Neki ljudi dalje imaju radna mjesta, e, pomognite siromašnima, očuvajte socijalne službe, mirovine, zdravstvene sustave u našim društvima koje ubrzano stare, dajte mladima i odraslima osposobljavanje i obrazovanje koje će im trebati u 21. stoljeću. Dakle, problem je da je lako postavljati pitanja, ali rješenja su nezgodnije. Ja bih želio reći da europska integracija u trenucima rasta, cvijeta, a tijekom krize zapravo miruje. A sada je trenutak da upravo novi Europski parlament i komisija bit će za šest i za osam mjeseci ovdje, imat će mandat na pet godina i biti će iznimno svjesni da će vjerodostojnost Europske unije ovisiti o njihovoj sposobnosti da stvore dijalog i mogućnost izlaska iz krize tako da daju odgovore na izazove koje postavlja europski socijalni model. To je teško, ali nije nemoguće. Zbog toga što postoji e, europska dimenzija socijalnih politika i Europska komisija prije svega može pomoći definirati koje su implikacije krize na nacionalne europske e, politike. A time će se popločiti put e, nacionalnim reformama i isto tako održivom rastu. I to je nešto čemu će ove agencije danas početi doprinositi. I e, za kraj, iako vjerujem da imam još šest minuta vremena, želio bih reći zbog čega bismo trebali učiniti više u jednom području koje je već u programu Europske unije, ali područje u kojem bismo morali biti mnogo prisutniji. A tu bih ja zatražio parlament trenutni budući da obra, stane u obranu obrazovanja i stjecanje vještinja kao ključni element koji je potrebno osnažiti u programu Europske unije za nadolazećih pet godina. Vještine i obrazovanje su od ključne važnosti za rast konkurentnosti Europe, za stvaranje radnih mjesta i za kapacitet prilagodbi promjenama e, i socijalnoj koheziji. Zapravo, radi se o jedinom gospodarski održivom, e, od gospodarski održivoj strategiji izlaska iz krize, zbog toga što će nam samo kroz znanje moći odrediti kapacitete Europe da sačuva svoj socijalni model. Možda je najvažnije da je pred nama jedan tsunami. E, tsunami u polju obrazovanja i imamo trenutno priliku pretvoriti taj tsunami u jedan plus za Europu, u jednu mogućnost za Europu, a ne izazov. Već duže od 100 godina način podučavanja i učenja nije se promijenio. Uzmimo kirurga 1913. godine, transplantiramo ga u današnjicu, u jednu salu, i taj kirurg će zapravo biti osposobljen samo za to da pomete pod te kiruške sale. Uzmimo učitelja iz 1913. i on će prenesenu današnjicu moći nastaviti podučavati tog trenutka. No to se mijenja jer globalizacija se ima snažan utjecaj na sve aspekte našeg društva, glazbenu industriju, bankarsku, medije, a trenutak je došao i za obrazovanje. Dakle, mogućnosti e, koje nudi jedna mješavina tehnologija i obrazovanja, potencijal da ljude učinimo sposobnijima da uče kada i gdje to žele. E, ja dolazim iz e, Španjolske, vi ste e, vjerojatno svi čuli za Don Quixota i 380 godina dakle do prije 10 godina, sposobnost čitanja Don Quixota je ovisila o samo jedne stvari. Raspoloživosti primjeraka knjige. Danas bilo ko, bilo kada, bilo gdje može čitati Don Quixota. E, to je nešto što još uvijek dovoljno ne cijenimo. E, tu vrijednost, taj potencijal i tu mogućnost za budućnost našeg društva i naše djece. I želio bih vam reći da se mi moramo pobrinuti da svoje trud u budućnosti na nacionalnoj europskoj razini, tako usredotočimo da se pobrinemo da obrazovanje postane sastavnim dijelom ne samo edukativne strategije naših zemalja, već strategije cijele Europe. Ispomenut ću ukratko četiri izazova koji su e, iznimno jasni i sa kojima će se u polju obrazovanja Europa morati susresti. Prije svega zajedno sa OECD-om e, smo predstavili ovdje u Briselu da imamo nove dokaze o tome da Europi dramatično nedostaju vještine u odrasloj populaciji. Imamo svega tri zemlje u Europi E, koje imaju odgovarajuću razinu e, vještina i kompetencija koja može parirati Japanu. A velik broj zemalja u Europi ima uzbunjujuće nisku razinu toga što zapravo opterećuje njihovu konkurentnost. A europski socijalni model se zapravo vrti oko konkurentnosti. U Europi jedan od pet odraslih osoba, prema našim istraživanjima, jedan od pet osoba ima toliko ograničene vještine da postoji velika opasnost da uopće više nisu zapošljivi. A ta situacija se pokušava činjenicom da je europska radna snaga počela smanjivati se. Dakle, ovo je prvi izazov s kojim se susrećemo, dakle postoje snažni dokazi da postoje potreba za poboljšavanjem razine vještina odraslih osoba u Europi. Sljedeća je potreba za pronaći odgovarajuća ulaganja. Postoji vrlo jednostavan način e, na koji je to sročeno. ukoliko mislite da je obrazovanje skupo, e, vidite koliko je skupo neobrazovanje. Dakle, možemo potrošiti mnogo novaca na obrazovanje s različitim rezultatima, no komisija, šefovi vlada govore u godišnjoj anketi rasta ove godine da je od ključne važnosti sačuvati ulaganja koje potiču rast, poput obrazovanja, no ove godine u godišnjoj anketi vidimo da da je deset zemalja u Europi zapravo u apsolutnim terminima smanjila svoje rashode za obrazovanje. Dakle, prepoznavanje kvalifikacija vještina. Mi imamo mnoge instrumente, ECTS, Bolonja, profesionalni sustav kvalifikacija, no stvarnost je da doista još nemamo e, jednu stvarnu domenu unutar koje e, mozgovi ideje ljudi mogu slobodno cirkulirati Europom. I posljednje, što sam spomenuo na početku, e, ne iskorištavamo potencijal za obrazovanje unutar društva i osobito potencijal e, tehnologije i otvorenih online resursa za obrazovanje. Ne koristimo to za postizanje izvrsnosti i uključivosti u obrazovanju. To, ta paradigma će se vjerojatno e, promijeniti, taj poslovni model naših obrazovnih društava. I postoji mogućnost da iskoristimo te ta četiri izazova, ali to ne mogu učiniti same države. I to je najsnažniji argument. E, snažniji od subsidijarnosti. E, dakle, argument za snažniju suradnju e, između država članica Europske unije u polju obrazovanja. I moje posljednje riječi su zapravo molba da se pobrinemo da kada raspravljamo o budućnosti europskog socijalnog modela, da doista počnemo razmišljati o tome kako vještine i obrazovanje mogu i kako bi trebale doprinijeti prosperitetu i konkurentnosti i nismo sami na svijetu. Europski socijalni model koji e, će osnažiti Europsku uniju u budućnosti je nešto što moramo zagovarati i moramo zapamtiti da je izazov pred Europskom unijom e, popraviti materijalne uvjete u životima Europljena i to kroz model koji neće počivati na iluziji da će nacionalna funkcionalna tržišta ili obilni prirodni resursi riješiti problem no istodobno važno je gledati van naših granica. Europa kad kada drugima eh, propovjeda i na taj način iritira svoje partnere i to možda upravo polje zapošljavanja socijalnih pitanja više nego u drugim poljima djelovanja. Europska unija zapravo pokazuje težnje za jednim svijetom koji eh, kojim vlada pravo. Ali mi ne bismo trebali drugima e, poduke držati, već bismo trebali e, svojim dokazima, dokazima svog socijalnog modela e, pokazati drugim državama da je naš model nešto što može biti izvor inspiracije, a ne da se samo neprestano okrećemo prema prošlosti. Jer to će odrediti našu vjerodostojnost, našu budućnost i nećemo uspjeti bez snažnijeg razmatranja koji je zapravo, koja je zapravo uloga Europe u očuvanju europskog socijalnog modela. I to nije zadatak predamnom, već pred Europskim parlamentom i pred, pred agencijama. E, agencije i Europa moraju dati dokaze da bismo jednostavno nastavili sa ovom raspravom. Hvala. Obrigada pelas suas palavras, foram bastante... Puno hvala. Hvala vam na ovim riječima. Bio ovo doista zanimljiv govor. I to pogotovo u ovom vremenima u kojima živimo. I ako uzmemo u obzir izazove koji su pred nama. Nažalost, vrlo se često događa da ideali i stvarnost se baš ne preklapaju i upravo zbog toga se sada moramo suočiti sa svim ovim problemima. Prijeđemo sada dakle, na sljedeći dio ovog e, seminara. Dakle, imamo predstavnike naših četiri agencija. Svaka prezentacija može trajati otprilike 10 minuta. I zato sada dajem riječ gospodinu Kristijanu Letmajeru, direktoru agencije CDPOP, to jest Europskog centra za razvoj strukovne izobrazbe. Naslov prezentacije je priprema građana za promjenjivo tržište rada, to jest reforma obrazovanja i osposobljavanja. Ladies and gentlemen. Dame i gospodo, gospodo zastupnici, CDFOP je Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe. Riječ je o agenciji koja pruža podršku politikama Europske unije, pruža dokaze i doprinosi provedbu tih politika. To znači da usko surađujemo s Europskom komisijom, vladama zemalja članica i socijalnih partnera, a osim toga razgovaramo i s ostalim europskim institucijama, odborima organizacijama ostalih dionika i ostalih instituta. Pozivamo zemlje članice da se veći fokus stavi na reforme e, obrazovnog sektora. Rad CDFOP-a usmjeren je na unapređenje cijeloživotnog učenja. Jedan od najvažnijih e, indikatora naše politike dakle jest da naši e, učenici ostvare nove vještine i da im to pomogne da pronađu nova radna mjesta. Mi radimo isto tako na usavršavanju, to jest usklađivanju potreba na tržištu rada i onoga što pruža obrazovni sektor. Pratimo e, razvoje na tržištu rada te nove trendove koji utječu na obrazovanje i osposobljavanje te na reformu tih sektora i to je već spomenuto kao vrlo važno pitanje. Usklađivanje tih reforma sa potrebama tržište rada te mehanizmi prijenosa koji omogućuju bolju prilagodbu i bržu prilagodbu prema dakle snagama te utječu na odluke o edukaciji od samih građana. Dakle, potražnja za većim kvalifikacijama raste, a osim toga nedavne studije pokazuju da kvalifikacije, da potreba za kvalifikacijama na srednjoj razini će i dalje ostati iste. Na taj način, dakle, strukovno obrazovanje je važno zato što pruža odgovarajuće vještine tržištu rada i ključno je za zapošljivost mladih ljudi, za e, poslodavce, za kapacitete inovacije, te općenito pozitivno utječe na konkurentnost Europe. Zatim trend prema e, radnim mjestima s većim vještinama pokazuju potrebu da se strukovna izobrazba organizira na trećoj razini, ne samo na drugoj razini. Treća stvar, e, visoko kvalitetno strukovno obrazovanje pruža ljudima odgovarajuće vještine. To su vještine koje su generičke i koje se mogu prenijeti. I te su vještine vrlo važne za pronalazak i zadržavanje posla. Jedan je kolega nedavno rekao, a upamtite, Solun je mjesto gdje je danas nezaposlenost mladi oko 60%. Dakle, rečeno je da su u tom gradu nekada postojale jako dobre škole. No što se dogodilo? Sada to više nije tako. Dakle, smanjila se potražnja za takvom vrstom obrazovanja i to je utjecalo na vještine. Vještine koje su se nudile u tim školama su postale neprivlačne. I ako sad razmislite da će mm, kvalifikacije na srednjoj razini ostati važne, a gotovo pola e, učenika na dakle, drugoj razini su u programima strukovne izobrazbe. E, rješavanje pitanja reforme strukovnog obrazovanja je vrlo bitno. Zatim moramo isto tako shvatiti da postoje značajne razlike između e, zemalja članica. Postoci su u nekima 30%, a u nekima 70% učenika koji poshađaju strukovne programe izobrazbe. Zatim pripravništva se još uvijek smatraju drugorazrednim, eh, drugorazrednim u usporedbi sa poslovima s višim kvalifikacijama. Treba raditi na tome da ti poslovi postaju privlačniji i zemlje bi morale usvojiti E, kriterije kako bi strukovna izobrazba postala privlačena. Isto tako mora se omogućiti učenicima da napreduju iz strukovne izobrazbe u više obrazovanje. Rad na nacionalnim kvalifikacijskim okvirima je izazvao vrlo interesantne rasprave, pogotovo u području strukovne izobrazbe, zato što dakle želi se uključiti i te izobrazbe u kvalifikacijski okvir. I prema izvještaju pokazuje da od 30 programa 15 ih je bilo na sveučilištima, a ostalih 15, to je druga polovica, su bile zapravo viši, programi strukovne izobrazbe, dakle na, viši, na razini koja je veća od srednjoškolske, više od srednjoškolske. važno je e, obavijestiti i roditelje i učenika ako želimo unaprijediti privlačnost e, strukovnih programa izobrazbe, e, predstaviti panoramu vještina te pokrenuti programe savjetovanja i usmjeravanja. Naravno, to mora ići ruku pod ruku s prilagodbom strukovnih programa, a tu moramo uključiti vladu, poslodavce u definiranju novih programa. Čak i sada, unatoč visokoj stopi nezaposlenosti, neka se radna mjesta ne mogu popuniti. Postotak tvrtki koje dakle, imaju poteškoće u popunjavanju svojih radnih mjesta je oko 5%, to je naravno palo za vrijeme krize. No, naravno, te poteškoće pri zapošljavanju nisu rezultat samo nedostatka vještina neke se odnose na bolje radne uvjete, neke zbog nedovoljne mobilnosti e, radnika na tržištu rada. E, no jedna studija koja je analizirala podatke 142 zemlje diljem svijeta um, otkrila je da dakle, razlozi tome leže u nedostatku iskustva ili u nedostatku tehničkih vještina. Zatim jedan od pet poslodavaca koji imaju poteškoće u popunjavanju svojih upražnjenih radnih mjesta smatraju da je dakle smatraju da je njihov problem leži u tome što zaposlenici nemaju dakle takozvane soft skills. Taj nedostatak vještina zapravo pokazuje na a, strukturnu neravnotežu između ponude i potražnje. I isto tako ustanove koje pružaju e, programe obrazovanja i osposobljavanja i poslodavci dakle se ne slažu. Oko preko 40% mm, smatra, poslodavaca smatra da zaposlenici nisu dovoljno pripremljeni. 70% poslodavaca e, smatra da imaju problema u popunjavanju radnih mjesta zbog nedostatka odgovarajućih vještina. Ono što je e, Xavier rekao u svom govoru, spomenuo je razvoj tehnologija i važnost toga. još nešto što je konkretnije i koje je pokrenuto novim e, inicijativama je dakle učenje na poslu. Neću ponavljati pogodnosti takvog načina učenja za poduzetnike ali na primjer pripravništva i stažiranja su također jedan važan dio. Moramo upamtiti da gotovo 25% poslodavaca doista i educira svoje nove zaposlenike putem tih programa. Tako da ako se želimo odlučiti da je to put kojim ćemo ići, moramo definitivno povećati broj e, tvrtki koje pružaju takav oblik rada i obrazovanja u isto vrijeme. Ono što želim reći je da imamo dokaze da ako tvrtka pruži obrazovanje svojim zaposlenicima, na taj način razvija i kulturu učenja unutar tvrtke. A to onda znači da tvrtka postaje dakle, jedno okruženju u kojem je moguće cjeloživotno, dugoživotno učenje i to zapravo ta tvrtka postaje organizacija za učenja. I dakle u indeksu svjetske konkurentnosti tvrdi da to ovisi o sposobnosti tvrtki da e, reagiraju na promjene na tržištu rada i to naravno utječe na njihovu uspješnost. I tu se ponovno vraćamo na pitanje konkurentnosti. I ako takve E, tvrtke postanu zapravo okruženje u kojem se uči, moći će se koristiti i za buduće programe obrazovanja. I upamtite, imamo jako veliki broj e, ljudi koji nemaju odgovarajuće vještine među nezaposlenom radnom snagom. I rezultati naših istraživanja su pokazali da čak dakle kad imamo dakle niže kvalifikacijske razine još uvijek tu nedostaje određenih vještina. A to bi se najbolje riješilo putem programa učenja na radnom mjestu. Zatim imate nekoliko kategorija, imate osobe koje trebaju učiti kako bi unaprijedile svoje vještine. To možemo riješiti kratkoročnim ciklusima mm, strukovnog obrazovanja. Zatim imate osobe koje imaju, e, koje nemaju dovoljno vještina i tu onda imate skupinu koja je nezaposlena. To su mladi nezaposleni ljudi koji nisu nikada ni ušli na tržište rada. I ono što se događa tim ljudima je ako su izvan tržišta rada nekoliko godina, njihove vještine postaju zastarjele. Tako da su oni opet, dakle, nemaju dovoljno vještina. I naravno onda moramo govoriti i o integranciji imigranata, a to je jedna druga, još jedna skupina. Nekoliko riječi o izazovima e, za, dakle, u našem radu. E, izazovi su doista ogromni, a resursi su pod a resursi su naravno nedovoljni. Radimo najbolje što možemo surađujemo s drugim agencijama, s komisijom i pridonosimo našim radom, e, pripremamo konkretne politike i mjere koje bismo poduzeli. Hvala vam. Obrigada, Sr. Letamir, eh, Puno hvala gospodine eh, Letmajer na vašem zanimljivom govoru. I hvala vam na informacijama o centru kojeg vi vodite. Sada dajem riječ gospodinu Juanu Menendezu Valdesu. Eh, on je direktor agencije Eurof fund. Gospodin Valdes će nam govoriti o potrebi da se usmjerimo prema Europi koja će biti konkurentnija kroz bolje e, uvjete života i rada. Hvala vam. Kao što znate, Eurofund je e, Agencija za unapređenje e, životnih uvjeta i mi pokušavamo pružiti e, dokaze za poboljšanje politika za zapošljavanje i oko toga se vrte sve naše aktivnosti. Tako da sve sva pitanja koja su se danas postavila o novom socijalnom modelu Europe i istovremeno da Europa ostane najkonkurentnije područje na svijetu, to su sve teme naše rasprave. E, mi smo nedavno predstavili naš četverogodišnji program. I taj je program izrazio, dakle, prikazao zapravo nove politike za konkurentniju Europu. I nastojali smo objasniti do koje su mjere solidarnost, partnerstvo, rasti, konkurentnost partneri. Kristjan je već spomenuo mm, nekoliko primjera mm, koji dakle kaže da to nisu stvari koje su jednostavno koje mogu biti samo u nekim zemljama već su pokazali da zemlje mogu biti na najvišoj razini kad govorimo o konkurentnosti, a istovremeno imati vrlo čvrst i dobar sustav e, socijalne skrbi. Te zemlje E, neprestano prilagođavaju svoje politike i to je jedan od elemenata koji moramo uzeti u, e, u obzir. Moramo se prilagoditi situaciji e, dakle, u svijetu, strukturalne promjene koje utječu na tržište rada, tako da doista moramo postupati drugačije. I zapravo moramo prilagoditi naš socijalni model i moramo razumjeti što moramo promijeniti i na koji način prilagoditi se. A da bismo to uspjeli, treba nam znanje, trebamo pratiti e, razvoje, te identificirati e, rješenja kako riješiti taj težak zadatak. I to je upravo uloga naših agencija. Mi pružamo znanje koje pomaže vama, donositeljima politika, da donesete odgovarajuće odluke mi pratimo razvoj u uvjetima rada, praksama tvrtki, industrijskim odnosima, pratimo trendove na tržištu rada, isto tako pratimo na koji način se razvijaju životni i radni uvjeti u Europi. Htio bih se nadovezati na što je rekao gospodin e, Dakle, uskladiti dakle bolje životne i radne uvjete. Živimo u trenutku teške krize i doista možemo reći da je svako radno mjesto bitno. No kakvoća posla i radnog mjesta je također vrlo bitna i to ne samo za pojedince, već za cijelo društvo. Dakle, sudjelovanje na tržištu rada uvelike od, ovisi o uvjetima koje imamo i koje nudimo. Ako želimo i želimo privući veći broj osoba dakle, na tržište rada i omogućiti im da dulje ostanu na tom tržištu, moramo im omogućiti odgovarajuće uvjete. A to ćemo učiniti kroz odgovarajući razvoj socijalnih e, sustava te kroz promicanje rasta i konkurentnosti. a radnici rade dulje nego što bi trebali zbog starenja stanovništva. Dakle, tu ne govorimo samo o njima, već govorimo i o tome da zadržimo i ostale skupine na tržištu rada. A to su osobe koje imaju različite potrebe, koje imaju različite e, vještine i različite preferencije. I osobe koje imaju i različite odgovornosti, ne samo prema djeci, već i prema svojim e, starijim članovima obitelji. Analizirali smo i pokušali pružiti informacije e, kakvi radni uvjeti mogu utjecati na to da radno mjesto bude održivo. I to naravno ide iznad kvalitete radnog mjesta, to je povezano s javnim politikama. Politikama koje se odnose na skrb, na e, razvoj zapošljivosti radne snage. Ako gledamo kvalitetu radnih mjesta, Znam da će moja kolegica e, spomenuti sigurnost i zdravlje, zaštitu zdravlja na radu. To je također nužan preduvjet za zadržavanje ljudi na svojim radnim mjestima. A Xavier Prac i Kristijan su spomenuli važnost e, vještina, obrazovanja i osposobljavanja. U našoj agenciji pratimo e, radne uvjete još od 90-ih. Posljednje istraživanje smo proveli 2010. pokrili smo 34 zemlje i razvili se obuhvatnije pokazatelje. Dakle, uzeli smo pokazatelje s tržišta rada, ali još niz drugih pokazatelja koji pokazuju kvalitetu radnog mjesta, dakle plaće, e, radno vrijeme, te čitav niz drugih elemenata. Rezultati su u nekim područjima dobri, u nekima nisu. Uglavnom, posljednje istraživanje pokazuje da jedan od pet radnih mjesta u Europi je još uvijek radno mjesto niske kvalitete. To znači da je plaća niska, da su radni uvjeti loši, te da je mogućnost vanja također niska. I tu je čitav niz elemenata koji zapravo jasno pokazuju ukazuje na raniji izlazak sa tržišta rada. I na kraju to onda rezultira opterećenjem na sustav socijalne skrbi. Te gubitak e, vještina i iskustva koje su nam bitne. Osim toga, imamo tu pitanja koja su povezana sa zdravljom, ali i zdravljem, ali i čitav niz e, elemenata koji ne trebaju puno ulaganja na primjer radno vrijeme te usklađivanje radnog i privatnog i profesionalnog života. Isto tako istraživanje je pokazalo da su tvrtke e, konkurentne samo ako imaju motivirane i sposobne zaposlenike. Ako pogledamo prakse u našim tvrtkama, sada trenutačno radimo prvu analizu uh, rezultata istraživanja među našim tvrtkama i 26.12. ćemo prikazati uh, rezultate tog istraživanja. Dakle, govorimo o sudjelovanju mm, zaposlenika, o pružanju mogućnosti za obrazovanje i pokušavamo vidjeti koji režimi mogu osigurati održive i privlačne radne uvjete, a istovremeno motivirati zaposlenike da budu produktivniji i da dakle e, pomažu uspjehu tvrtke. Konkurentne tvrtke koje će stvoriti radna mjesta e, i još jedan od rezultata je da zapošljavanje ostaje najveći izazov Europske unije. naš, dakle, ta istraživanja provodimo u sklopu našeg centra za praćenje, to je dakle jedna krovna organizacija, i identificirali smo specifične skupine koje traže posebnu pozornost. Tu smo razvili niz alata. Analiziramo na koji način se mijenja radna snaga. Zatim ispunjavamo podatke svakodnevno i pratimo gdje, se, gdje nastaju radna mjesta i gdje se radna mjesta ukidaju. I isto tako pružamo više pružamo e, primjere kako pomoći donositeljima politika da se upravlja restrukturiranjem i da se upravlja tim promjenama. Jedna od ciljnih skupina koja koristi e, te informacije su socijalni partneri. To su ključni e, partneri za Europsku uniju, su jako važni u našoj strukturi, zato što partnerstvo, savjetovanje i povjerenje su ključni za pronalazak konkretnih rješenja. Socijalni dijalog je sadržan u e, ugovorima i dakle ključan je za ostvarenje europskog socijalnog modela. Moj, moja zadnja točka se odnosi na unapređenje kvalitete života naših građana, odnosi se na socijalnu koheziju koja je u srži europskog socijalnog modela. Ako želimo mm, dakle stvoriti vezu sa konkurentnosti, to zapravo postoji. I jedna stara argentinska pjesma dakle, tvrdi isto. Dakle, mi nadopunjavamo, dakle, mi pružamo rezultate istraživanja, omogućujemo javnim službama da odrade svoj posao, a one imaju iznimno bitnu ulogu u, dakle, europskom socijalnom modelu. Suočavamo se s velikim brojem izazova, promjene na tržištu rada, e, rast potražnje, moguće je da nećemo imati dovoljno resursa na raspolaganju za ispunjavanje tih zahtjeva. Tako da izazov koji sad je pred nama je da učinimo nešto bolje i više, ali sa ograničenim resursima. Tako da pametno korištenje resursa, osmišljanje odgovarajućih rješenja, kombiniranje pružanja usluga dakle, e, od strane privatnih i javnih institucija, o svemu tome razgovaramo. Trenutačno analiziramo neke primjere u području zdravstvene skrbi i skrbi za djecu i pokušavamo pronaći primjere kako postupiti bolje sa e, resursima koje imamo na raspolaganju. Prije dva tjedna smo predstavili izvještaj o takozvanim bijelim poslovima E, i pokazalo se dakle da potražnja postoji, da sektor ima potencijal za rasti i da ako učinimo stvari na pravi način da ćemo moći pomoći i pružiti podršku te uskladiti sustav dakle socijalne skrbi, a istovremeno potaknuti taj gospodarski sektor koji ima potencijal za rast i koji nudi nove mogućnosti građanima. Završit ću time što ću reći da, e, dakle, predani smo stvarivanju socijalne Europe i, dakle, usmjereni cilju da osiguramo bolje životne uvjete, a bolji život i bolji radni uvjeti su također put prema većoj konkurentnosti Europske unije. Merci beaucoup. Euh, Puno hvala. Krista Sedlaček je na redu. Iz i čut ćemo o tome je li su li zdravlje i sigurnost na radu nešto što e, može pridonijeti e, dobroj situaciji na poslu. Nemojte govoriti dulje od vašeg kolege. 10 minuta maksimalno. Hvala. Ja sam e, predstavnica Europske agencije za zaštitu na radu. I e, ja ću govoriti o argumentima, odnosima između radnog mjesta, zaštite na radu i konkurentnosti u Europi. Zahvaljujem se e, članovima vašeg odbora jer vi ste uočili da veza između toga postoji te se na plenarnoj sjednici usvojila Europska strategija o zaštiti na radu. sve e, političke stranke to su podržale što je za nas koji radimo na tom području vrlo važno. Vrlo otvoreno možemo reći da je veza između zaštite na radu i konkurentnosti nešto što je dokazano. E, zemlje koje imaju veći broj nezgoda na poslu manje su konkurentne, dok one koje imaju manji broj nezgoda na poslu su konkurentnije. To nije e, za iznenađujuće jer Zemlje e, u kojima e, ima, nema dobre zaštite na radu, e, lošije se odnose i slabije iskorištavaju svoj ljudski kapital. Jer dobro je da ljudi budu dobro u dobroj formi, a ne i to na poslu, a ne da se kući oporavljaju od bolesti ili nezgode ili nesreće u Europi više od 2,8 milijuna ljudi mora izostati s posla preko tri dana godišnje zbog toga što su imali neku nezgodu na poslu. Što znači da se na taj način gubi više od 8 milijuna radnih dana. Gotovo 370 eh, milijuna eh, ljudi i milijuna dana izgubljeno je zbog toga što ljudi imaju neku bolest e, koju su dobili na poslu, a mnogi od njih nikada se neće vratiti na posao. Dakle, treba neke stvari promijeniti u e, među radnicima i e, ta radna snaga će s na vrijeme postati E, s vremenom postati sve raznovrsnije. U izvješću Europskog parlamenta e, se kaže kao što to stoji i u studiji koja je naručena e, da se stariji radnici, stariji zaposlenici imaju više problema sa zdravljem. Ne zato što su oni nužno osjetljivi, iako to može biti faktor, već jednostavno zato što su oni dulje vremena proveli na poslu i zbog toga su možda izloženi većim rizicima. Što se tiče izlaganju rizicima, po, e, povećanje e, e ras e, i širenje sektora usluga je nešto što je izazvalo više problema sa mišićnim i e, skeletnim e, sustavom kao što su na primjer bol u leđima, ali isto tako i stres. E, kratkoročno ljudi više izostaju zbog problema s leđima i mišićima i kostima, dok dugoročno često su tu psihički problemi. Ako želimo E, da ljudi prestanu odlaziti, odnosno da ne budu bili prisiljeni da odu s tržišta rada prije nego što dođu do rješenja, e, do mirovine, onda se moramo pozabaviti time. I moramo se naročito pozabaviti mladima. Isto tako moramo na taj način spriječiti da dođe do problema u starosti, dakle da se ti problemi razviju kasnije i zbog toga se također moramo usmjeriti na mlade ljude. Osim toga, psihički problemi dolaze i zbog toga što ljudi moraju napornije raditi, imaju manje, imaju nestabilnije ugovore u radu, a često nisu dovoljno dobro školovani ili se ne mogu stručno usavršavati kada se te stvari ustanove, onda se vidi da ti ljudi češće izostaju s posla, a osim toga sve više mladi ljudi kao i migranti se prisiljavaju da prihvate poslove gdje je zaštita na radu na slabijoj razini. U situaciji kada je nezaposlenost mladih toliko e, velika, e, to je nešto što je prisutno u velikom dijelu Europe. Kako bi Europa ostvarila cilj od zaposlenosti od 75%, moramo povećati udio e, zaposlenih žena. I tu se javljaju e, problemi. I tu zdravlje na radu može igrati veliku ulogu. Velik broj žena radi na nepuno radno vrijeme ili na kraće, ugovore na kraći rok, što omogućava manje stručnog usavršavanja, lošije je plaćeno, a kada ti ljudi rade, na primjer, kao kućne pomoćnice, onda e, su minikamalno e, podvrgnute inspekciji rada e, i e, stručnom usavršavanju i e, zdravstvenoj zaštiti preventivnog tipa. A sada ću nešto govoriti o malim poduzećima, naročito mikropoduzeća, oni su jako važni za europsko gospodarstvo. Tu je se kriza jako osjetila i ima puno manje radnih mjesta, što izaziva puno budućih problema. Mi znamo da tu zaposlenici mogu e, e, prije e, imati neku nezgodu na radu. To je pokazano u studijama da mikro i mala poduzeća su poduzeća u kojima su manje svjesni takvoj vrsti problema i to su poduzeća koja mogu izvojiti manje sredstava za zaštitu na radu. Istovremeno, manja poduzeća često su podložnija tome e, da imaju e, probleme sa zaštitom na radu, a nisu uopće svjesni kako se to može odraziti na njihovo poslovanje. Neke e, države članice pokrenule su dobre inicijative gdje su takvim poduzećima ukazali kako bolja zaštita na radu e, daje e, vrlo dobar povrat na ulaganje. U našoj kampanji smo regli zaštita na radu dobra je za biznis. To je bio jedan od slogana. Dakle, u malim e, i mikropoduzećima na to se mora obratiti pažnja. Kada se e, mi tražimo od e, malih i mikropoduzeća da oni budu pokretači gospodarskog oporavka. Ako mi budemo obraćali manju pažnju na zaštitu na radu i smanjili norme, to će se odraziti i na konkurentnost. Mnogi e, smatraju da je zakonodavstvo zaštite na radu previše složeno kako bi se oni okrenuli preventivi na tom području. Međutim, mnogi zapravo nisu svjesni svih aspekata. Velik broj šefova malih i e, mikropoduzeća nisu mogli procijeniti koliko sredstva se izdvaja u svrhe zaštite na radu. Za njih je to bio jednostavno dio općeg upravljanja poduzećem. Neki e, su smatrali da je to nešto od čega su oni vrlo udaljeni. Inspekcija rada bi zapravo morala imati ulogu obavještavanja o tome, to bi joj trebala biti nova uloga. Mi smo u našoj agenciji napravili jednu inicijativu koja se zove Euro i e, pokazali smo da se inicijativa iz jedne zemlje u ovom slučaju nizozemske, može prenijeti i na druge zemlje. Do kraja ove godine, nakon pregleda metoda u raznim zemljama, e, naša će organizacija početi sa studijom ispitivanja koliko e, loša zaštita na radu može igrati negativnu ulogu u e, konkurentnosti poduzeća i to ćemo procjenjivati kao e, postotak BDP-a, vjerojatno 3 do 4%, što će samo ukazati kako je dobra zaštita na radu nešto što je bitno za konkurentnost europskog gospodarstva. Gubitak u produktivnosti i e, je e, troškovi osiguranja, to su stvari koje se mogu lako kvantificirati kvantificirati. Međutim, postoje i one stvari na koje se teško može staviti neka brojka, a to su razočaranje, i e, bol zbog gubitka prijatelja ili člana obitelji ili pak razočaranje što se ne može napredovati u karijeri. Htjela, mislim da je konkurentnost važna e, i zato se treba čuvati ljude i trebati imati dobru zaštitu na radu. Međutim, to je samo jedan od razloga. Iz e, puno razloga treba osigurati dobru zaštitu na radu svih muškaraca i žena koji su zaposleni. Hvala. E, hvala lijepa vidimo da svaki put kada se čuje pljesak, da e, to znači koliko mjer je naš odbor zainteresiran za ova pitanja. Posljednja agencija koja će dobiti riječ je ETF i e, e, to tu ću dati riječ Madlen Serbanu, e, ravnateljici e, Europske e, zaklade za strukovno obrazovanje. Govorit će o važnosti inovacije prilikom razvijanja ljudskog kapitala i vidjet ćemo koliko je to zapravo pozitivno i za nas i za susjedne zemlje, a jedan od predstavnika susjednih zemalja upravo sjedi uz mene. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala vam što ste mi dali riječ, ali hvala vam i na svim e, naporima što je vaš odbor za zapošljavanje i e, socijalna pitanja e, uložio kako bi se organizirao današnji rad. Ja ću vam izložiti rezultate našeg rada u našoj agenciji. Danas ću vam govoriti o globalnoj Europi. Ja neću govoriti zapravo o tome odakle dolazi financiranje za nas, iako je ovaj parlament nadležan za odobravanje našeg financiranja. ETF e je napravljen kako bi podržao globalnu Europu. Što smatra globalna Europa? Kakav je pokretač europski socijalni model? Vratimo se sada u sredinu 90. godina kada je e, Jacques Delors po prvi puta govorio o europskom socijalnom modelu rekavši da ekonomski napredak treba rasti rame uz rame sa socijalnim napretkom. Dakle, e, gospodarski rast treba ići e, ruku pod ruku socijalnu koheziju. Sada moramo vidjeti jesmo li uspjeli raditi na komplementarnosti ova dva e, razvoja i jesu e, li modeli konkurentnosti uvijek bili e, oni koji su bili pravo izabrani naravno u pitanju socijalne kohezije. Mislim da je relevantno u 21. stoljeću reći da je živimo u doba e, globalne povezanosti. Ljudi, kapital, informacije i roba idu e, iz zemlje u zemlju. Jutro smo već čuli da Europa više nije sama. Želi ostati, odnosno postati i ostati konkurentna u svijetu i zbog toga se mora pozabaviti i vlastitim susjedstvom. Mislim da je to ispravan, fair način rada. Zašto? Zbog toga što Europa ne nameće zemljama e, partnerima što trebaju učiniti, Europa jednostavno predstavlja vlastite politike i e, pokušava, ako je moguće, biti naduhnuće za druge zemlje. Iz tog razloga ETF surađuje sa svim ovim drugim agencijama koje su danas tu prisutne. Jer one su vam već e, govorile o europskim politikama na kojima one rade. E, govori se o obrazovanju, stjecanju vještina, u uvjetima rada i zaštiti na radu. Jesmo li mi nadahnuće za zemlje članice? Ja mislim da jesmo. Međutim, najbolji način da to saznamo jest da nam o tome govori naš uvaženi gost koji je ne samo ministar gospodarstva Moldavije već i prvi potpredsjednik vlade te nam može govoriti o svim aspektima konkurentnosti u njegovoj zemlji i u kojoj mjeri su e, se oni inspirirali europskim socijalnim modelom. U Europi ljudi, robe i usluge idu iz zemlje u zemlju. Ne znam postoji li već neki model, ne znam. I ne znam možemo li se pozivati na jedinstveni model za sve. Mislim međutim da se moramo pozivati i na nove modele migracije u današnjem društvu. Tko će biti konkurentan? Građanin, zajednica, država, kontinent, cijeli svijet. Tko je konkurentar? Isto tako, imamo sada nove izazove, moramo se pitati kakva imamo rješenja, kakve mjere politike moramo razviti. Htjela bih naglasiti određene elemente vezane za vještine. Smatramo da kako bi se održala konkurentnost, da je potrebno imati prave vještine kako bi netko bio zapošljiv, kako bi mogao dobiti posao i na taj način pridonio konkurencijnosti. Ako pretpostavimo da se radna mjesta stvaraju, otvaraju, mi mislimo da obrazovanje i usavršavanja moraju stvarati one ljude koji će otvarati nova radna mjesta. Prema tome svako tako obrazovanje i usavršavanje treba biti kreativno, treba znati kakve vještine su potrebne. Moramo znati da 2010. godine su ljudi, da su se stvarala radna mjesta koja uopće nisu bila poznata 2004. godine kada su ti isti ljudi pohađali škole. Prema tome mi moramo stvoriti ljude koji će imati poduzetničke vještine, koji će moći otvoriti poduzeće, koji će e, moći odgovoriti na izazove radnih mjesta budućnosti. E, naša se, organizacija pozabavila sa svih 30 zemalja, pogledala je kakve se mjere politike moraju usvojiti, što treba napraviti kako e, bi se zaista nešto ostvarilo, imalo odgovarajuće vještine i znanja. Pozovem li se na inicijativu Žaka Delora, on je rekao da socijalna kohezija i gospodarstvo zapravo su jasno vezane za demokraciju. Mi u Europi uzimamo to zdravo za gotovo. Međutim, kada radimo sa zemljama partnerima, uvijek se smatra da to je jedno od ključnih europskih vrijednosti. Pogledajmo previranja do kojih je nedavno došlo u arapskom svijetu. Ne smijemo zaboraviti da je do arapskog proljeća djelomično došlo zbog nejednaklosti, zbog manjka perspektive za budućnost i zbog mogućnosti da je biti uspješan nešto e, na što je moglo pretendirati, mogao pretendirati tek mali broj ljudi u tim zemljama. vjerujemo, a to vrijedi i za druge zemlje koje sada tek počinju s demokracijom, da je demokracija o suradnji, nevezana za suradnju. Treba li se država brinuti za sve? Ne, jaka država je ona koja može uokviriti dijalog i pozvati na dijalog. Međutim, to nije dovoljno. Treba omogućiti vašim partnerima da na učinkovit način imaju dijalog s vladom. U e, našoj zakladi ETF mi tražimo partnere koji će biti ne samo oni koji zastupaju državu, već i oni koji zastupaju socijalne partnere. Treba e, dakle usmjeravati obrazovanje i u tom pravcu mislimo da se treba uspostaviti veza između onih koji obrazuju i e, obučavaju i e, poduzetnika. Evo, to je tek par stvari koje sam htjela spomenuti. Zaista se zahvaljujem e, prvom potpredsjedniku vlade Republike Moldove koji je prihvatio poziv da danas dođe na ovaj sastanak i govori o ovoj temi. Zahvaljujem. Zahvaljujem se svim četirima agencijama. Svake godine sastajemo se u ovom sastavu i to nam omogućuje da sa više, iz više uglova gledamo na ovu temu. Ja se ispričavam što nisam bila tu za prvo izlaganje, ali u svakom slučaju ovo je značajan trenutak da međusobno ojačamo rad svake od naših ustanova. Otvaram sada panel, najprije naš glavni e, gost, gospodin Leverija Lazar, ministar gospodarstva i prvi potpredsjednik vlade Republike Moldove. Kao i drugim panelistima postavit ću vam dva pitanja koje smo e, odredili za današnju e, e, debatu. Pročitat ću pitanja na engleskom jeziku jer je to danas ujutro radni jezik. I kao predsjednica odbora govorit ću i e, o diskriminaciji jer e, ministar će dobiti 10 minuta, a drugi panelisti imat će 6 minuta za izlaganje. Budući da se nitko tome nije usprotivio, mislim da ste svi to prihvatili. Dakle, pitanja. Mi smo dionici svjetske... E, gospodarske neovisnosti s drugim e, velikim dionicima. Socijalna kohezija je u tom smislu bitnija nego ikada. Prvo pitanje kako što treba napraviti europski socijalni model kako bi bio održiv i kakva je uloga socijalnog dijaloga u tom kontekstu. A drugo pitanje se zasniva na sljedećim temeljima. Gospodarska kriza i demografski izazovi i se odražavaju e, na europski potencijal. Europa e, se pitala što socijalni model može pridonijeti na radnom mjestu kako bi svi iz toga imali koristi, kako zaposlenici, tako i tvrtka i dakle na koji inovativan način se može raditi i učiti kako bi se pojačala e, i inovativna ideja i konkurentnost. Hvala, ja ću govoriti rumunjski. Hvala. Želim vam zahvaliti na pozivu želim zahvaliti partnerima iz agencije ETF. Saslušao sam sve vas i moram reći da danas 25. rujna se obilježava četiri godine otkako sam prvi potpredsjednik moldavske vlade kao i ministar gospodarstva. Mi imamo ministarstvo, odnosno koaliciju, koaliciju e, europskih integracija. I tu su i e, predstavnici komunističke partije. U ove posljednje četiri godine puno smo radili i puno smo istraživali. Sudjelovanje na ovom sastanku je koristan za mene jer smo uspjeli puno toga preustrojiti u Moldovi. Govorimo o europskom socijalnom modelu. Ne možemo govoriti o socijalnom modelu ako nemamo ekonomski model. Trebali smo dakle govoriti u e, ekonomskom i socijalnom modelu. Kao što je rekla gospođa Šerban, Moramo, ako govorimo o europskim vrijednostima, da su one prvenstveno demokracije. Postoji trokut demokracije i e, ekonomskog i socijalnog razvoja. Ja u svojim funkcijama znam da moram pridonijeti održivom rastu i razvoju moje zemlje i građana moje zemlje. E, Moldova je, postala nezavisna prije 23 godine. Mnogo toga smo morali promijeniti u Moldovi. Moglo e, bi se napraviti studiju e, iz koje bi se vidjelo kako su se stvari mijenjali kod nas prije četiri godine. Ekonomski i socijalni model u mojoj zemlji bio je taj da se radilo o demokraciji koja je tek počela e, postojati nismo uspjevali stimulirati ulaganje. Jedno što smo stimulirali bio je emigracija našeg stanovnika. Naš je primjer negativan primjer razvoja. Zato što je 2009. godine Moldova bila zemlja koja je nakon Tadžikistana bila druga po redu po broju emigranata. Mi nismo izvozili robu, mi smo izvozili e, mozgove i radnu snagu. Nažalost i sada trećina naše radne snage radi u inozemstvu. A prava naših građana koji rade u inozemstvu nisu osigurana. To ne vrijedi, to vrijedi kako za europske zemlje, tako i za Rusiju gdje velik broj naših sugrađana radi. Došli smo dakle do evidentnog zaključka da se ekonomski model mora promijeniti. Što je to značilo? Značilo da moramo napraviti stvarnu demokraciju da moramo stvoriti uvjete da privučemo ulagače, stvorimo radnu snagu da ne izvozimo više radnu snagu, već da imamo usluge koje ćemo pružiti koje će biti konkurentne. To nije lako. Naša je vlada usvojila strategiju razvoja do 2020. godine. Mi smo sada usklađeni sa Europskom strategijom razvoja do 2020. godine. Nije slučajno da je među sedam prioriteta naše strategije jedno od njih i obrazovanje. Radi se o univerzalnoj vrijednosti. Zemlje koje imaju vrlo malo e, sirovina i prirodnih bogatstava, mi se moramo usmjeriti na druge stvari. Jedini naši resursi su ljudski resursi i poljoprivreda. Prema tome mi moramo ulagati u ljude. Želimo sada napraviti program povećanja konkurentnosti. Kao što sam već rekao, današnja rasprava je za nas jako korisna. Mi iz nje možemo samo izvući pozitivne aspekte. Mi se, e, za nas je europski socijalni model nadahnuće. Naravno, ne možemo to samo preuzeti, međutim, mi težimo razvoju društva koji e, je e, nadahnut europskim socijalnim modelom. Mi želimo učiti iz vaših iskustava, iz vaših grešaka. Ako želite da vam definiram europski socijalni model, mislim da je e, njegov ključ ulaganje u ljudski kapital. I to je ono što je najrentabilnije ulaganje. Kako povećati konkurentnost? na osnovu tri stvari. Prvo, ulaganje u ljudski kapital. Smatram da je konkurentnost pronalaženje sinergije između ulaganja u ljudski kapital i industrijski kapital. Ako e, ljudi nemaju konkurentne plaće, ne možemo izlaziti iz začaranog kruga. Iz začaranog kruga gdje s obzirom na, na razinu našeg razvoja naše tvrtke ne mogu na adekvatan način e, plaćati zaposlenike i zbog toga ljudi odlaze. Njima su jednostavno potrebna zaposlenja gdje će biti dobro plaćeni. Smatram da je najbolji sustav onaj koji onima koji su sposobni za rad, e, omogućujem dakle sposobnima za rad da nađu dobro plaćeni posao. To je socijalni model, a to ide ruku e, pod ruku sa održivim gospodarskim razvojem. Mi ne možemo govoriti o drživom razvoju i rastu u našem slučaju budući da ljudi odlaze iz naše zemlje jer gospodarstvo jednostavno ne može ponuditi konkurentne plaće. A možete li uopće to zamisliti? Trećina naše radne snage radi u inozemstvu. Što znači da dodana vrijednost ide drugima, a ne nama. A ti ljudi ne mogu ostati u svojoj obitelji i pridonijeti razvoju Moldove. Globalizacija je nešto što se odje u raznim dijelovima svijeta. Međutim, vlasti bi morale biti proaktivne. Razgovarao sam s velikim brojem kolega. Kada se trči za time da se bude što konkurentni, često se zaborave ljudi. Stalno se misli kako će neka tvrtka povećati promet, a to često ide na uštrb ljudskog kapitala. Naravno da je dobro da tvrtka dobro posluje, ali E, trebaju se sačuvati radna mjesta. To vrijedi ne samo za velike, već i za male tvrtke. Radi se o pritisku koji postoji u cijelom društvu. Vlasti trebaju naći dobru ravnotežu između onoga što treba tvrtkama i onome što treba e, gospodarskom i političkom sustavu. Kada govorim o dobiti, ne govorim samo dobiti, ne mislim na dobit poduzeća i samo na to da konkurentna moraju biti poduzeća. Treba cijela zemlja biti konkurentna. Dopustite mi da parafraziram čuvenu izrečicu biti ili ne biti. Biti ili ne biti konkurentan u 21. stoljeću. Mi smo mala zemlja u konkurentnom okruženju, a bez resursa. Kada budemo završili pregovore o slobodnom ekonomskoj e, partnerstvu s Europskom unijom, znamo da, nadamo se da ćemo to učiniti do kraja ove godine, da ćemo dakle kada se to potpiše imati mnoge mogućnosti koje će nam se otvoriti. Međutim, istovremeno mi ćemo imati puno manju konkurentnost u odnosu na druge europske zemlje. Mogli smo našu strategiju nazvati e, strategijom dovođenja Moldove na europske norme. Radi se o vrlo složenom pitanju koji nadilazi gospodarski i socijalni aspekt. U 21. stoljeću ne možemo biti konkurentni ako nismo inovativni. Treba u to uložiti. U suvremenom marketingu se kaže ili si različit od drugih ili ćeš nestati. A ja e, mislim da možeš reći ili ćeš izmisliti nešto novo ili ćeš nestati. Ključ uspjeha je ulaganje u ljude. Ako uložimo u obrazovanje, onda trebamo imati kao slogan relevantno obrazovanje za cijelu jednu karijeru. I to odgovara ovome što smo danas čuli. Dakle, odgovarajuće obrazovanje, e, izravna veza s tvrtkama koje će moći zaposliti one koje stignu na tržište rada. I socijalni dijalog je jako važan i na to ću se usvrnuti. E, ministri u vladi su uspostavili socijalni dijalog. Što mi kažemo socijalnim partnerima? E, svi moraju biti produktivni jer e, i to treba biti rezultat boljeg obrazovanja i tako će svi imati bolje plaće. Za kraj e, zahvalio bih se svim prisutnim agencijama, naročito ETF-u koji je a s obzirom na profil te agencije, e, naš izravni partner. Mi želimo sudjelovati u svim programima za našu regiju. Solidarnost je ključno naš čelo i ona nam može omogućiti da budemo povezani sa cijelim ovim sistemom, da učimo na različitim E, primjerima i da zadržimo europsku perspektivu. Hvala. Hvala vam, gospodine e, ministre, na svemu što ste rekli. Ja e, vam jednostavno moram reći da ste dali loš primjer, a gospodin Heinz Becker će nam dati dobar primjer. E, Daj mu riječ na šest minuta. Hvala vam. Lijepo pozdravljam naše kolege iz europskih agencija. I ja bih za početak opisao e, svoju situaciju kao član odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, istodobno kao član odbora za kulturu koji se bavi obrazovanjem, imam specifičnu situaciju. Jer dakle sve teme kojima se danas bavimo, vjerojatno sutra, su vezane za uspješan radni vijek, radni život i temelji se na stručnosti, na vještini, na kvalifikacijama koje su potrebne u e, ovo doba. I to su glavne aktivnosti, interesi oba odbora. Tako da je moguće možda povezati te dvije stvari i možda povezati ih e, u odgovoru na dva pitanja koje nam je postavila naša predsjednica gospođa Berez što se tiče socijalnog dijaloga, radnog mjesta i inovativnih metoda. Dakle, spomenuo bih samo nekoliko ključnih faktora za razvoj našeg europskog socijalnog modela eh, i to u smislu našeg trenutnog rada vezano uz konkurentnost. Dakle, moramo preuzeti vodiču ulogu i prije svega zato je važno zanemariti sve diplomatske formulacije i jednostavno jasno ukazati na one ključne vrijednosti. Optimizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Moramo na prvo mjesto staviti zapošljivost i znamo da dvojni strukovni sustav obrazovanja e, za mlade zajedno s onim što smo već do sada čuli, da zapravo mora voditi do e, tercijarnog nivoa, akademskog obrazovanja, jer to povećava kvalifikacije svih starijih osoba tijekom njihovog radnog vijeka i naravno to su uključene sve metode cijeloživotnog učenja i sve što poznajemo uh, u našem današnjem visoko razvijenom kompletu alata koji koristimo u tu svrhu. U ETF-u i programima ETF-a i CDF-a pa vidio sam mnogo takvih alata. Pokušamo dakle stvoriti najbolji obrazovni sustav na svijetu. To je jednostavno rečeno, dakle jednostavno je potrebno razjasniti uh, najvažnije vještine i kompetencije a za to su nam potrebni najbolji obrazovani učitelji. Jer e, to sam želio naglasiti s obzirom da će se sve druge sve drugi elementi prije ili kasnije čuti. Dakle, siguran sam da za ove stvari koje sam naveo da su nam potrebno, potrebne, potrebno nekoliko struktura i u našem odboru shvatili smo da je potrebno prilagoditi e, bilo da je potrebno prilagoditi partnerstvo poslodavaca, interesnih skupina i onih koji traže posao, jer bez takvog partnerstva ne možemo graditi zajedničku dobru budućnost. Isto tako uspotrebimo i poboljšujemo učinkovitost usluga na tržištu rada, jer one su postale važnije u proteklim desetljećima. Također, Postoji jedan vrlo jasan parametar koji prati naš rad. A to je cijeloživotno e, zdravo starenje. I zapravo iza toga se nalazi jedna e, vrlo strukturirana, napredna filozofija. Svi znaju da je zapravo sve što nam je potrebno već na raspolaganju, poznato, ništa nije potrebno dalje proučavati, sve je jasno prema na temelju praktičnog znanja, na temelju znanstvenih istraživanja i samo stvari trebamo e, doista prihvatiti, shvatiti. U programu naše agencije za zaštitu na radu pronašao sam mnogo važnih tema e, jer se one upravo bave tim pitanjima. I za kraj E, rekao bih da trebamo proizvesti socijalnu sigurnost za sve starije generacije, a to ističem zbog toga što želim da se održi i potrošačka moć te skupine za naš budući gospodarski rast. I za to su nam potrebne jasne metode u našem radnom procesu, ali isto tako i u programu za buduće mirovinske sustave a ovaj odbor bi tako mogao e, pokazati da postoji e, jasan prioritet e, za prvim stupom mirovinskog sustava. A naravno drugi stup je potrebno optimizirati kao jedan dodatni stup. Općenito govoreći, programi Eurofonda nam uvijek mogu pomoći kao smjernice za ostvarenje naših ciljeva. I usredotočio bih se na jednu ključnu stvar, to je poduzetništvo. No, tu se ne treba raditi o e, samo osnivanju poduzeća, već je potreban osjećaj za gospodarstvo. A za to također postoji visok potencijal. I naravno imamo i socijalne inovacije kao jedna e, vrlo napredna ideja, tako da nam je potreban jasan alat za upravljanje socijalnim inovacijama. Merci beaucoup et merci euh, aussi du respect du temps de parole. Puno vam hvala gospodine Becker i zahvaljujem što ste se držali svog vremena. Kinga na šest minuta. Hvala vam, nisam siguran da li mi mikrofon radi. Da, dakle, prije svega zahvaljujem se agencijama na ovim svim informacijama. E, i Jasno mi je da svi mi koji pristupujemo ovom sastanku da nam je vrlo važno saslušati današnje prezentacije u kojima naglašavamo vrlo često sigurnost na radu, kvalitetu zapošljavanje, strukovno osposobljavanje, koliko je to sve važno. I lijepo je također čuti te argumente s vaše strane, dakle da i vi naglašavate one stvari koje mi držimo važnima. Također mi je bilo vrlo zanimljivo saslušati gospodina ministra jer ja dolazim iz Mađarske, a nove države članice su uvelike u sličnoj situaciji poput Moldove i drugih zemalja u regiji, tako da mislim da mi možemo nastaviti raspravu i u tom smjeru. Također mi je bilo od velike koristi saslušati gospodina Bekera, jer mi smo radili na tom e, dosjeu e, gdje razmatramo o novim oblicima obrazovanja koji bi mogli biti od koristi za socijalnu integraciju, i za pripremu mladih na dovoljnu fleksibilnost da odgovore na nove potrebe tržišta rada i globalne izazove. Dakle, mislim da možemo nastaviti ovu raspravu i uključiti sve ostale koji su danas prisutni. Dakle, socijalni model. Vidimo da je sve više posljedica krize e, vidimo sve više da iako naši birači podržavaju socijalni model koji trenutno postoji, da kriza zapravo potkopava taj socijalni model zbog toga što se kriza sve više pretvara u krizu javnih financija, u krizu e, našeg socijalnog modela, a i političku krizu sa svim posljedicama koje također potkopavaju temeljne vrijednosti Europske unije. Dakle, Ukoliko želimo Europu učiniti je popularnijom našim glasačima, imamo posebnu odgovornost e, što se tiče našeg europskog socijalnog modela. To također znači da oni koji gube svoje radna mjesta, da oni koji su van tržišta rada, bilo kratkoročno, bilo dugoročno, da sustav socijalne zaštite im može zapravo pomoći da održe svoju zapošljivost jer vidjeli smo u zemljama gdje gdje su, socijal, gdje su naknade nezaposlene smanjene što se tiče duljine trajanja i tome sličnog, da te zemlje imaju sve veće i veće probleme zbog toga što ljudi zapravo gube sposobnost pronalaženja novog radnog mjesta. Spomenuli ste i sami, postoje vrlo ozbiljne psihosomatske posljedice stresa koji je vezan uz nezaposlenost i što je duže to razdoblje nezaposlenosti, to su ozbiljnije te posljedice. Dakle, sustav socijalne zaštite je iznimno važan da ljude drži u blizini držišta, tržišta rada, a ne da se udaljuju od njega. Dakle, za nas je vrlo važno da se obrazovni sustav razvija u smjeru gdje će se moći integrirati svakoga i iskoristiti sav potencijal mladih ljudi. U tom smislu mislim da moramo nešto više reći o tom konceptu revidiranja e, obrazovanja. Uz elemente koje je gospodin Becker spomenuo, ja bih spomenula elemente koji su e, konkretni aspekti obrazovnih sustava, takozvane transverzalne vještine. Dakle, to nisu to nije znanje samo po sebi, već one vještine koje mlade pripremaju za budućnost, za izazove na tržištu rada, dakle da budu dovoljno fleksibilni, da budu dobri u rješavanju problema, dakle općenito govoreći, da budu dovoljno kreativni, inovativni, da govore strane jezike, da budu dovoljno fleksibilni kako bi radili u različitim uvjetima rada, u različitim zemljama ukoliko je potrebno. Da im mladima pomognemo naučiti raditi u timovima, kako surađivati s drugima, drugima koji kad kada dolaze i iz raznih kultura. Dakle, kako bismo takav obrazovni sustav imali, moramo pripremiti učitelje da imaju dovoljno dovoljnu razinu vještine e, međukulturalne komunikacije i da svoju metodologiju podučavanja e, prilagode potrebama mladih. Vidimo da se djeca danas moraju prilagođavati obrazovnom sustavu i ako se ne prilagode dovoljno dobro, tada ispada iz njega. E, I za 2020. imamo vrlo ambiciozne ciljeve na kako bismo ih ostvarili, dakle što se tiče stope napuštanja škole, moramo promijeniti pristup osposobljavanju učitelja i prilagoditi obrazovni sustav potrebama djece, a ne obratno. Dakle, vjerujem da moramo uzeti u obzir sve ove aspekte, a način na koji to možemo učiniti je socijalni dijalog i trajna razmjena mišljenja, trajni dijalog sa onima koji su važni dionici i naravno nadati se da socijalni dijalog e, može predstaviti i one koji su daleko od tržišta rada. Hvala. Puno vam hvala. E, treći zastupnik ili zastupnica je Antija McIntyre iz konzervativaca i reformista koja je također izvjestiteljica. Dakle, ona je izvjestiteljica o poduzetništvu i otvaranju novih radnih mjesta te konkurentnosti. Izvolite na šest minuta. Puno vam hvala predsjednice. Ja bih zahvalila agencijama na njihovim doprinosima. Mislim da je jutro bilo iznimno zanimljivo. Zahvaljujem i gospodinu ministru. I za početak rekla bih da imamo niz europskih socijalnih modela, Porenja, Baltika, Skandinavije, Velike Britanije. I vjerujem da je ključ napretku Europe u cjelini mnogo bliža suradnja socijalnih partnera, razmjena najboljih praksa, e, zajednički cilj koji bi Europu učinio konkurentnijom i dovršenje jedinstvenog tržišta. Ali osobito da se kao Europa osposobimo za konkurentnost na globalnom tržištu. Mnogi su spomenuli konkurentnost i kao što vam je predsjednica već rekla, ja sam izvjestiteljica za naš odbor o pitanju kako Europska unija može doprinijeti stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetnike, za novotvorene poslove, i zatvaranje novih radnih mjesta. Znam da svi to uvijek kažemo, no vlade zapravo ne stvaraju radna mjesta, već poslovna zajednica, a poduzetnici stvaraju te poslove koje stvaraju radna mjesta. Dakle, svjesna sam da smo kao Europa trenutno postoji jedan nedostatak vještina. I kada pogledamo osoblju e, u računalnom telekomunikacijskom e, sektoru do 2015. nedostajat će 700 tisuća radnika i znanost, tehnologija, inženjerstvo e, i tako dalje. Dakle, morat ćemo zadovoljiti sve veću potražnju koja postoji za tim radnim mjestima. Gospodin Letmar je već spomenuo taj e, manjak vještina. Vjerujem da nam je potrebna mnogo bliža suradnja između sveučilišta i škola, ali osobito sveučilišta i poslovne zajednice. E, prošli tjedan mi je bilo vrlo drago kada je sveučilište Wolverhamptona iz regije odakle ja dolazim otvorilo svoje urede ovdje u Briselu. Oni se opisuju kao e, sveučilište mogućnosti. I postoje dvije stvari e, po kojima se oni ističu, po mom mišljenju. Jedna je da 75% njihovih studenta dolazi iz e, neposredne okoline. Dakle, oni pružaju uslugu, servisiraju svoju, svoju vlastitu regiju i brinu se da ljudima daju vještine koje su potrebne u poduzećima u njihovoj okolici. Dakle, u tom dijelu zemlje, u West Midlandsu imamo mnogo, imamo snažnu automobilsku industriju, a posljedica toga što se ovo sveučilište e, koncentrira na ono što je potrebno danas, 90% e, njihovih polaznika nalazi posao. I to je jako dobar rezultat. I ohrabrujuće kad vidite e, da jedna takva škola zapravo razmatra kakve su lokalne potrebe na industrijskom sektoru i kada se pokušava pobrinuti da njihovi polaznici zadovolje te potrebe svojim vještinama. I zapravo gospođa Srbin je već spomenula poduzetništvo. I potrebno je potaknuti polaznike škola da postanu poduzetnici. I odatle zapravo dolazi poduzetništvo. E, dakle, sveučilište Eston u blizini Birminghama ima, jedan, ima programe u kojima polaznici razvijaju ideje i zatim se stvaraju inkubatori kao poslovni inkubatori nakon njihovog napuštanja škole, a to zapravo znači da već imaju potrebnu infrastrukturu. Jer za mnoge ljude pokretanje svog posla je velik izazov. I jedna stvar koju moramo učiniti diljem Europe je olakšati ljudima da započnu svoje, otvore svoje poslove. Čuli smo prošli tjedan o gomeli prepreka, obrazaca, mjesta koje morate posjetiti, obići, troškove pokretanja posla no mi možemo učiniti mnogo da se tu situacija poboljša. Što se tiče malih i srednjih poduzetnika, moji kolege i ja nepristano pozivamo na smanjenje birokracije, na pojednostavljenje birokracije, no zapravo bih se nadovezala na ono što je Krista Sedleček rekla i gospodin Valdez, vjerujem da mi možemo pojednostaviti zakonodavstvo zaštite na radu bez da i na koji način smanjimo zaštitu radnika. To je nešto što ne smijemo učiniti. Ja dolazim iz zemlje koja ima e, vrlo dobru situaciju što se tiče zaštite na radu. No ukoliko u malim poduzećima zaposlimo veći broj ljudi, čak i u mikropoduzećima, oni ne mogu provesti svo, svoje radno vrijeme dešifrirajući zakonodavstvo. Treba im nešto što će biti lako ispoštivati. I konačno, obiteljski poslovi se sigurno žele pobrinuti da su njihovi radnici sigurni, no istodobno problem im je razumjeti što moraju učiniti. Dakle, koliko možemo pojednostaviti zakonodavstvo, kako bi ga bilo e, lako ispuniti, lako razumjeti, mislim da bismo učinili veliku uslugu, a tu socijalni partneri imaju važnu ulogu. Znam da ste se upravo počeli baviti pitanjem socijalnog dijaloga, ali eto, prešli ste vrijeme koje vam je bilo namijenjeno. Sada dajem riječ četvrtom panelistu, to je generalni direktor direktor Europskog vijeća inženjera, ali evo pričat ću sada na engleski. To su dakle inženjeri e, iz industrija koje su e, zasnivane na e, metalurgiji i tehnologiji. Imate šest minuta na raspolaganju. I naravno podsjećam vas da ćemo vas pitati o socijalnom dijalogu i e, zaštiti radu na radnom mjestu. Hvala vam, hvala vam na ovom podsjetniku. Ja ću se koncentrirati na socijalni model. E, hvala ovom odboru što ste nas pozvali na ovaj zanimljiv, na ovu zanimljivu raspravu. Htio bih samo dati nekoliko pojašnjenja. Dakle, naše tvrtke zapošljavaju oko 13 milijuna zaposlenika diljem Europe. Većina govornika je govorila o konkurentnosti i doista cijenim da zamjenik predsjednika Moldova je također naglasio važnost toga. To je također E, naglašeno u članku 3 ugovora o funkcioniranju Europske unije, dakle važnost socijalnog tržišnog gospodarstva koji se temelji na uravnoteženom gospodarskom rastu koji je preduvjet za takav e, model. I kad govorimo o konkurentnosti, govorimo o konkurentnosti vlada, zakonodavaca, naravno tvrtki, te zaposlenika naravno. Dakle, odgovornost je zajednička. Osim toga, mnogo sudionika poziva za, na veće sudjelovanje socijalnih partnera, o tome ću reći nekoliko riječi malo kasnije. Trebamo održivi razvoj, održivi rast. I to zapravo je i temelj trenutačnih e, inicijativa koje je pokrenula Europska komisija. Cilj je povećati sudjelovanje E, proizvodne industrije, dakle stvarne industrije rekao bih, u BDP-u do 2020. dakle da poraste sa 15 na 20%. Potrebna nam je Europa koja će biti međunarodno konkurentna sa zdravom i konkurentnom industrijskom bazom i to je preduvjet za održivi e, razvoj i za e, visoko kvalitetna radna mjesta. I u ovom području dopustite mi da se kratko pozovem na izvještaj Svjetske banke koji je objavljen u siječnju prošle godine u kojem stoji da Europa predstavlja oko nešto malo manje e, od 10% svjetske populacije, oko 20% BDP-a, a pritom troši više od 50% dakle, ukupnog troška na socijalnu skrb u tom kontekstu. Dakle, to je ključna tema koju moramo ovdje spomenuti, a to je konkurentnost, to je kriza suverenog duga, ali i demografski izazovi koji, koji nekoga zovu vremenskom bombom. u našoj industriji, mi smo zapravo u prvom redu međunarodne konkurencije, naši su konkurenti e, razmješteni diljem svijeta. Tako da moramo imati jedan okvir konkurentnih uvjeta koji idu od dakle pametnih e, zakonodavnih propisa uključujući e, odgovarajuće procjene učinka koji su neprisrani, zatim fleksibilno i prilagodljivo tržište rada sustavi socijalne sigurnosti koji će biti održivi u budućnosti, te naravno pitanje o kojem neprestano govorimo, a o tome govorimo već 20-30 godina, to je dakle manjak e, odgovarajućih vještina, to jest nedostatak vještina koje su potrebne na tržištu rada. I potrebna nam je određena razina prilagodljivosti ako ćemo ostvariti rast. Kad govorimo o rastu, moramo reći da sa velikim proširenjem 2004. vidjeli smo da je gospodarski razvoj, te samim time i socijalni razvoj u dakle, novim zemljama članicama, dakle, došlo do doista pozitivnih napredaka. Što se tiče socijalnog dijaloga, htio bih naglasiti da naša organizacija provodi socijalni dijalog sa predstavnicima proizvodne industrije na razini Europske unije i trenutačno e, na našem programu je pitanje aktivnog starenja, dakle sa perspektive e, osposobljavanja i sa perspektive organizacija rada. I ovdje govorimo i o pitanjima poput prilagodljivih ugovora o radu i nedavna studija je pokazala da ne pretjerujemo u korištenju fleksibilnih oblika rada, bilo da je riječ o dakle, zapošljavanju preko agencija ili ugovorima na određeno vrijeme. Oko 5% u svakoj tih kategorija čine zapravo takvi ugovori. Kad govorimo o osposobljavanju i obrazovljanju CIMET radi na unapređenju suradnje između industrije te pružatelja institucija koje pružaju obrazovanje te između industrije i sveučilišta. Osim onoga što je spomenula kolegica McIntyre, još postoji jako puno dobrih primjera takve suradnje. Na primjer, u Finskoj postoji također jedno sveučilište i na kraju bih vas pozvao da ostanete u, u kontaktu sa svijetom rada te naravno sa tvrtkama koje dosta dobro rade i čak i unatoč krizi e, proizvodna industrija se pokazala vrlo pouzdanim partnerom i uspjeli smo zapravo zadržati stopu zaposlenosti na jednoj visokoj razini hvala vam na pažnji Merci beaucoup. Nous en venons à notre avant-dernière. Euh, Hvala. E, sada dolazimo našeg predzadnjeg panelista, dajem riječ Karoli Fischbach-Pitele, koja je glavna tajnica Europske federacije e, javnih e, uprava. Imate riječ na šest minuta. Hvala vam, gospođo predsjednice, dame i gospodo, Samo bih htjela na početku reći gospodinu e, Lazaru da je uh, da je vino u Moldovi vrlo konkurentno i da se možete jako dobro natjecati sa francuskim vinima, no to nije tema današnje rasprave. E, nadovezala bih se na izjavu gospodina Prasmonea jutros, a to je dakle da se moramo boriti za solidarnost mislim da bih ja ipak imala jedan širi pristup i rekla da europski socijalni model kao temelj za provedbu ljudskih i društvenih prava te ustrajati za sve veću socijalnu jednakost. No, ako usporedimo ekonomske pogodnosti europskog socijalnog modela, moramo isto tako tu analizirati troškove nesocijalne Europe i to je relevantno u ovom sadašnjem kontekstu gdje imamo jako velik broj nezaposlenih, e, jako velik broj mladih koji su nezaposleni i koji nemaju uopće pristup tržišta rada, koje sada zovemo i izgubljenom generacijom. Ja predstavljam e, zaposlenike javnih uprava, ne samo javnih uprava, već svih onih e, uprava zapravo koje imaju vrlo važnu ulogu u europskom socijalnom modelu, to je dakle zdravstvo, zapošljavanje, agencije, socijalna skrb, obrazovanje, te e, strukture jav, koje predstavljaju javni interes. Tako da moramo, imam jako puno toga za reći o ulazi javne uprave u europskom socijalnom modelu. Moj glavni argument je da ne smijemo dozvoliti daljnju eroziju europskog socijalnog modela. I nekako osjećam, mm, dakle, pitanje koje je ranije postavljeno, da u svjetlu gospodarske krize ne smijemo više, da si ne možemo više dozvoliti europski socijalni e, model, da si ga ne možemo više omogućiti i htjela bih malo raspraviti o tome. Isto tako htjela bih reći nešto o vezi između demografskih razvoja i gospodarske krize. Riječ je o dva vrlo važna izazova koji su pred nama, no nisu na istoj strani medalje. Govorimo o dva, dvije različite istance i ako moj susjed govori o vremenskoj bombi, Mm, mislim da moramo planirati, računati s time dakle da imamo sve, stariju, eh, sve starije društvo, a to naravno je povezano sa gospodarskom krizom. Treća stvar, kao rezultat gospodarske krize, eh, mjere koje su poduzete u okviru eh, gospodarskog upravljanja, te su mjere naštetile socijalnom e, modelu u velikom broju zemalja koje provode strogi režim štednje u Grčkoj, Portugalu, Rumunjskoj, Baltičkim zemljama. I mislim da to e, doista negativno utječe na glavna socijalna prava. Na europskoj razini Europska komisija mm, ne, još uvijek ne predlaže odgovarajući e, prijedlog za socijalnu agendu i pozivam komisiju da što prije predstavi strategiju o zdravlju i sigurnosti na radu. I ono što je gospođa Krista Sedlaček rekla ranije, ona je govorila o tome da je zdravlje i sigurnost ključni faktor za produktivnost. E, radnici koji nisu zdravi nisu ni produktivni. A to je ključno za e, konkurentnost europskog gospodarstva i razvoj našeg društva europskog. Tako da taj pristup ne bismo trebali e, podcjenjivati. Postoje tri europska sektorska sporazuma koji su ispregovarani između sindikata i poslodavaca i koji pokrivaju područje sigurnosti na radi, radu. Dolaze iz sektora ribarstva, sektora frizerskih usluga i e, sektora slatkovodnog ribolova. Došli smo do važnih tekstova, pokrila su se važna područja i trebali su dakle biti transponirani u direktivu, a zapravo su sada blokirani u Europskoj komisiji. To je posve neprihvatljivo, a ujedno je i kršenje e, ugovora. Mislim da se to mora što hitnije ispraviti, a odbor za e, zapošljavanje i socijalna pitanja bi također u ovom pitanju trebao pružiti podršku svojim socijalnim partnerima. Moj zadnji komentar je o važnosti prihoda što možemo učiniti kako bismo povećali prihod za e, mjere socijalne politike? I tu pozdravljam trenutačne e, rasprave o borbi protiv neprijavljenog rada te poduzimanja odgovarajućih mjera. kako bismo povećali socijalnu sigurnost ali i borili se protiv svih oblika nezakonitog rada. Znam da se sutra održava prvo uvodne, uvodno čitanje izvještaja zastupnika Steinberg koji govori o e, inspekcijama te e, o strategiji za unapređenje radnih uvjeta. I htjela bih pozdraviti tu inicijativu i veselim se e, budućoj suradnji s Europskim parlamentom. Eh, merci beaucoup. Sur eh, Puno hvala. Vi govorite dakle o eh, sporazumima koji su sklopljeni i da čekamo Europsku komisiju. Znate da je naš odbor jako angažiran. Znate osim svega da će povjerenik doći kasnije a isto tako e, znate da treba uvjeriti apsolutno e, sve povjerenike. U svakom slučaju naš odbor se izuzetno angažirao i mobilizirao na ovom novom frontu ako mi dopustite e, i mi to želimo da se dakle to ostvari. Za kraj Bodwen Rogo Hvala mu što je došao. On je iz Europske komisije u izvjesnom smislu E, ne tražim od njega da govori o pitanju frizera, ali on e, zastupa Europski ured političkih savjetnika i e, on ima više strateško viđenje cjelokupne situacije, ne toliko svakog pojedinog dosija. Daje mu riječ dakle da govori o socijalnom dijalogu i inovaciji i uvjetima rada. Hvala. Ako mi... Odgovorit ću na vaša pitanja, dakle time što ću naglasiti tri stvari. Neki aspekti europskog socijalnog modela nisu novi, e, već dakle stvaraju nam win-win situacije, situacije u kojima svi dobivaju. Drugi aspekt europskog socijalnog modela ponekad uključuje kompromise, to je takav je život. I treća vrsta su inovativni aspekti koji dakle su usmjereni na budućnost, e, tu se dakle uključuje razvoj e, tehnologije i tako dalje. A ako pogledamo dakle taj prvi aspekt, to su aspekti koji dakle nose dobro svima uključenima. I svi se slažemo da zdravstvena skrb, obrazovanje, zdravstvo i sigurnost na radu su važni za europski socijalni model, ali i pomažu konkurentnosti i natjecanju europskih tvrtki, ali i zaposlenika. Još bih tu dodao e, nekoliko riječi o mjerama koje se odnose na obiteljski život, to je također dio socijalnog modela, te naravno aspekti koji se odnose na suzbijanje svih oblika diskriminacije. Dakle, to su sve područja u kojima postoji visoka razina sporazuma i ako je to doista win-win situacija i ako imamo dogovor, to znači da je to dobro i za radnike, ali i za tvrtke. Za, u njihovom je interesu poticati takve e, aktivnosti i vidim da neke tvrtke doista čine jako puno u tom području. Naprimjer, u hoteler, industriji, dakle tu je razvijena cijela zapravo cijela industrija za osposobljavanje e, svojih radnika, tako da očito je da određene tvrtke već idu u tom smjeru. Čini mi se da morate se dakle osigurati da postoje konkurentna tržišta i ako su tvrtke uspješnije, imat će dakle veći udio na tržištu, bolje će poslovati i dakle postojat će jedno bolje konkurentnije tržište Dakle, gledat će svoje profite, gledat će svoje udjele na tržištu. Dakle, to sve doista donosi, ima jako puno, puno strana. I ako imamo konkurentni, konkurentno tržište, onda će i socijalni dijalog, dakle, tu bolje napredovati. Naravno, od zemlje do zemlje postoje određene razlike. E, neće biti jednostavno, ali vjerujem dakle da će sustav biti e, dobar. Drugi aspekt su oni, da tako kažem, nesretni aspekti gdje se nadam da ćemo ostvariti kompromise. Vodi se rasprava o, dva aspekta. Prvi je, su dakle mirovine, financijska održivost, tu je jako puno e, rasprava. Zatim, puno se razgovara o zaštiti, o socijalnoj zaštiti, o tome postoji konsenzus, no kako doći do toga i tko bi trebao osigurati tu zaštitu, da li su to tvrtke, da li su to vlade kroz socijalne sustave, i kako to organizirati. Mislim da je jako važno da socijalni dijalog i socijalni partneri dođu do e, nekakvog dogovora, a u praksi naravno vlade sudjeluju u tim razgovorima zato što vrlo često mirovinski fondovi i socijalni sustavi se financiraju od strane vlade tako da vlade moraju biti mm, predstavljene u toj raspravi. Tako da jako puno znamo o tim e, raspravama i neću se zadržati na tome, već bih se više koncentrirao na ove aspekte koji su usmjereni na budućnost europskog socijalnog modela. I dakle, govori se o tome da postoje novi inovativni načini rada i ako poslušate e, savjetnike, ja sam nekada bio savjetnik, čuti ćete jako puno interesantnih stvari Dakle, to se zove organizacija rada na temelju projekta, dakle upravljanje znanjem, organizacija utemeljena na mreži. Dakle, da se više radi na razmjeni iskustva. Zatim se puno govori o samozapošljavanju, o teleradu, dakle radu od kuća, te online obrazovanje. E, sve je to vrlo interesantno i uzbudljivo. I sad vidjet ćemo što će uspjeti. To doista ne znam, moram biti iskren. To je budućnost, ne znamo što će se dogoditi, no svakako moramo nešto pokušati. Možda bih e, menadžere trebao pitati čiji je posao u tvrtkama da organiziraju rad zajedno s radnicima, no bojim se da čak ni oni ne znaju. I mislim, dakle, neki će misliti da je A bolje, neki će misliti da je B bolje ali kao donositelj politika mislim da nije moj posao da ja to znam umjesto uh, njih. Na njima je, na tvrtkama i na zaposlenicima da sami otkri što im je najbolje. I odgovori mogu biti različiti od tvrtke do tvrtke, od sektora do sektora. No ja kao stvaratelj politika moram slušati njih, slušati njihove prijedloge. I ako nešto nije moguće zato što postoje prepreke, onda možemo zajedno s njima raditi da vidimo na koji način omogućiti da se njihovi predlozi ostvare. Tako da e, jako je važno imati povjerenja e, u socijalne partnere i provesti socijalni dijalog i sa svima razgovarati o tome. Euh, Hvala lijepa. Grozno je predsjedavati sastankom jer ja sam ta koja moram uvesti raspravu. A imamo i zapravo jako malo vremena. Naravno, prioritet ću ovdje dati zastupnicima, članovima odbora, najprije gospođa Jazarbecki koja se prijavila, tko još želi uzeti riječ. Sarkaz, Kostelo, Tubatom. Dakle, to je sve. Želi li još netko uzeti riječ? Nemojte svi uzeti riječ, e, maksimalno još dvoje ljudi. Nema niko više. E, da, još jedno pitanje. Jedan e, osoba izvana. To će biti sve. Pred nama je, dakle, petero govornika, svatki, svako ima jednu minuta. Gospođa Zovecka. Hvala. Ima talijanske. Nema. Niko nema. Dakle, kao što su rekli naši stručnjaci, moramo se maknuti od onih neinovativnih stvari i moramo ići na inovativnije pristupe. Želimo uvesti neke promjene, ali želimo ostati i dalje solidarni. Mi u Europskom parlamentu često zaboravljamo načelo solidarnosti. Moramo se e, zaista zasnovati na solidarnosti. Kada govorimo o tome da moramo uložiti u ljudski kapital, to je jasno i to mora odgovarati potrebama tržišta rada. Kada govorimo o tome koliko ljudi, s koliko ljudi e, godina moraju ići u mirovinu, to je u redu, ali moramo uzeti u obzir i zdravlje ljudi kako bi ljudi bili u stanju nastaviti raditi. Moramo poboljšati tržište rada, moramo poboljšati situaciju za žene. Predsjedavajući. Molim vas brže. E, europski socijalni model traži da države i vlade naprave instrumente kako bi se razvilo tržište rada. Tada Alejandro Serka na jednu minutu. Hvala vam predsjednica. Najprije bih htio zahvaliti direktorima agencije na jako važnom e, e, na jako važnom poslu koji rade u ovom trenutku kada se europski socijalni model doista suočava sa jako teškom situacijom. Dakle, Baš kao što su prirodni resursi ograničeni u Europi, u Europi ipak na raspolaganju jedini resurs koji imamo to je ljudski kapital. I ne smijemo dozvoliti da e, sprječavamo razvoj inovacija zato što u ovom trenutku se uništavaju radni uvjeti koji su zapravo i donijeli kvalitetu života i radnih uvjeta u Europi. Što mislite o budućnosti europskog socijalnog modela? Vidite li vi budućnost Europe bez socijalnog modela? Hvala. Sada Monika Benarabatu, a nakon toga um, gospodin Kostelo. Hvala. Netko mi je rekao da je konkurentno poduzeće ono u kojem su uvjeti rada takvi e, koji omogućuju konkurentnost. Nažalost, mislim da to nije slučaj. Amazona je vrlo konkurentna tvrtka, međutim uvjeti rada u Amazonu su grozni i e, zaista e, nedostojni. Čuli smo odnosima sa zemljama iz našeg susjedstva i što možemo napraviti o tome. Jučer sam organizirala konferenciju s jednim stručnjakom o našim odnosima s našim susjedcom s Magrebom. I tu vidimo iz svih studija koje ukazuju na činjenicu da e, se druge nadolazeće vele sile kao Kina, na primjer, okreću Africi koja je značajna za budućnost Mislim da je iz toga vrlo važno znati da naša uloga u Africi preko mosta koji može predstavljati Magreb i nešto što može igrati značajnu ulogu. Hvala lijepa, sada Costello, a nakon toga će riječ dobiti e, Sven Marđon. Hvala vam. Najprije bih htjela e, zahvaliti direktorima i e, zahvaliti im na važnom radu koji čine. Htjela bih isto tako spomenuti jednu veliku proturiječnost, koja s jedne strane tvrdi da moramo ulagati u obrazovanje, a s druge strane onda zemlje poput Irske koje moraju uvesti stroge mjere štednje i rezati proračune za obrazovanje. Treća stvar, htjela bih reći da ako govorimo o analizi obrazovnog sustava, te e, učenja na radnom mjestu. Moramo isto tako revidirati e, evaluaciju samog učenja. Ja sam razočarana da neobvezujuća preporuka o neformalnom i informalnom učenju je e, odgođena za 2018. Htjela bih uh, reći svoje mišljenje o nekim vrstama instrumenata koji su nam potrebni za to razviti, zato što ako ćemo imati takvu vrstu obrazovanja, moramo imati odgovarajuće instrumente za e, validaciju koje će funkcionirati na odgovarajući način. Puno hvala i vi ste, svi e, toga da u jednu minutu postavite pitanje. Sada profesor doktor Sven Malte John iz e, sveučilišta u Osnabruku u Njemačkoj. Imate jednu minutu. Hvala vam što ste mi dali priliku da se javim. Pojavilo se pitanje, pitanje da li si u vremenu križe, krize možemo priuštiti sigurnije radno mjesto i iz samog stajališta ja sam vrlo optimističan zato što podaci su vrlo jasni. Za svaki euro koji uložite dobijete natrag barem 2 eura, a možete čak e, zapravo e, dobiti do 5 eura natrag i pogotovo to ako gledate područje e, kožnih bolesti koje su prouzrokovane zbog dakle radnih mjesta. Čak recimo u području frizerskih e, usluga tu su također dogovoreni puno viši standardi zaštite. I možemo doista potvrditi da u, u velikom broju zemalja takva se ulaganja doista isplate. Zato što postoji velik broj zanimanja iz kojih dakle možete dobiti određeno oboljenje i zbog toga je važno raditi na prevenciji toga. Pitanje je trebali bismo možda pronaći i druge grane koje bi voljele sudjelovati u tom procesu, e, razgovarati sa socijalnim partnerima i vidjeti dakle, na koji način mogu najbolje poboljšati e, sigurnost. Puno hvala. E, s nama su dakle predstavnici četiri agencija kao i ministar kojem bih ponovno dala riječ. Vrijeme je sada da pređemo na posljednji dio <clears throat> ovog seminara. Molim ću svakoga da u roku od pet minuta reagira na <clears throat> sve ono što su drugi rekli i odgovori na postavljena pitanja. Ja ću dati riječi samo e, ministru i četirima direktora agencija. Svima je jasno da e, nemamo puno e, mogućnosti zbog vremenske stiske. Dakle, riječ najprije ima Kristijan Letmajer koji bi mogao reagirati na što su rekli drugi kao i odgovoriti na posljedne pitanje. Imate pet minuta. Puno hvala. Hvala na pitanjima, hvala na ovoj raspravi i na e, jako dobre reakcije i odlična izlaganja. E, e, prije svega to nas vodi onome što smo danas čuli, da moramo na ispravniji način trošiti na obrazovanje. Htio bi još nešto dodati. Sve više i više postoje dokazi onoga e, što je, su učinile mjere štednje u posljednje tri godine. Sada vidimo kraj tunela. Jasno je da ovako nešto ne može funkcionirati. Što ne znači da se u nekima od zemalja ne moraju donijeti neke bolne mjere, međutim vjerojatno ne na način na koji se oni provode. Hvala lijepa. Sada riječ ima Juan Menendez Valdes iz Eurofonda. Puno hvala. Čitav niz e, stvari su spomenuli panelisti Govorili su dakle o socijalnom dijalogu. Jednostavno želim ponovno naglasiti koliko je važno naći rješenja za socijalni dijalog jer treba uspostaviti ravnotežu između e, produktivnosti i uvjeta e, rada, odnosno poštenog odnosa na radu. E, ljudi kažu da svi će dobiti iz toga ako su se sporili dobri sporazumi. To nije točno. Moramo proučiti na koji način e, možemo doći e, do tih pravih rješenja, kako ukazati na prava rješenja. Prema tome treba širiti dobre primjere, to može svima e, dobro doći. A E, među različitim stvarima koje su rečene Alejandro Serkas je pitao o e, Europi i socijalnom modelu. Može se pitanje izmijeniti kakvo, kakav model konkurentnosti želimo, što je za Europu moguće. To bi bilo pravo pitanje. I na kraju gospođa Kostelo je ukazala na neke stvari koje su kontradiktorne. Nekad čujemo stvari kao e, fiskalna konsolidacija koja je dobra za rast i slično, ali istovremeno moramo odgovoriti određenim e, potrebama i e, moramo vidjeti što se može ne može zakinuti u takvom procesu. Hvala lijepo. A sad E, Sada je riječ e, Kristi evo e, Puno hvala. Vratila bih se na neka pitanja koje smo ranije čuli. Nakon toga ću se nadovesti na ono što je rekao gospodin Jon. To je da uložiti u ljude je nešto što se isplati. Mi ćemo i dalje prikupljati dokaze o tome da sva ulaganja u ljude, bilo da se radi o obrazovanju, zaštitu na radu i tako dalje, to se uvijek isplati. Mi dokaze za to imamo, ima dovoljno studija na tu temu i stvarno moramo primijeniti ono što znamo. I još jedna stvar na koju se želim osvrnuti jest pojednostavnivanje zakonodavstva. Mi znamo da je zakonodavstvo za mala i mikro poduzeća komplicirano, naročito kada e, se u vremenu krize na njih izlaže pritisak. Ali postoje dvije skupine radnika i dvije skupine e, tvrtki trebali smo se koncentrirati na to na koji način možemo pomoći malim i mikropoduzećima da zakon primjene. Možda bismo mogli na nove načine primjenjivati zakone. Važno je razviti instrumente za male i e, mikro tvrtke, a ne da se stvore zapravo dvije razine e, pravila ovisno o tvrtkama. Još jedna stvar, čak i loša poduzeća onima u kojima zaštita na radu nije zadovoljavajuća, da e, nisu preživjele. Čak i neka velika poduzeća u Njemačkoj jednostavno nisu mogla opstati. I tu mi odmah možemo ukazati na činjenicu da neće opstati iz gospodarskog stanovišta. Ne budu li ljudi dobro raspoloženi i zdravi u njihovom poduzeću, to poduzeće jednostavno neće opstati. Još jednu stvar želim naglasiti, moramo uvijek koristiti socijalni dijalog u svemu što radimo. U protivnom nećemo uspjeti i nećemo pridonijeti razvoju europskog društva. Sada Madlen Serban, a nakon toga ću ponovno dati riječ ministru. Hvala lijepa. Želim naglasiti koliko je europski model bitan za susjedne zemlje. E, naravno, mi smo daleko od toga, daleko od toga smo mi savršeni, ali mi e, možemo ukazati na neke stvari. Moramo imati jedan minimalni program. Kada govorimo o europskom socijalnom modelu, ne mislim da je problem teoretski ga definirati. Više je problem u tome kako ga provesti. Moramo praviti razliku između definiranja o politika i njihove primjene. Ako imate europski socijalni model, e, morate ga i primijeniti. Ako naše e, mi imamo dobre rezultate, a oni se moraju analizirati u odgovarajućem svjetlu, to će biti pozitivno. E, pitamo se kako treba e, proučiti formalne i neformalne uspjehe. Možemo govoriti o ciklusu migracija. Svi u Europi žele se okrenuti i budućnosti. Naše društvo stari i u budućnosti će nam trebati e, puno vještina i znanja. Međutim, nismo mnogo napravili u tom smislu. Okrenuti se Africi i Magrebu gdje postoje tempirna bomba s demografskog stanovišta. Nažalost, studije TF po pitanju Moldove pokazuju da migranti, naročito kvalificirani migranti, ne gledaju prije nego e, što emigriraju na Europu kao odredište koje e, kome e, teže Dakle, moramo nešto napraviti da migranti iz susjednih zemalja požele doći u Europu, a ne da idu na druga odredišta. Ako Europa želi ostati najvažniji donator na svijetu, onda mora gledati na to kako ulaganje u inozemstvo može biti na e, e, dobro za jednu i za drugu stranu. Hvala. Sada ću daći riječ ministru a onda možda i drugima jer možda imamo još malo vremena. No prije toga želim pitati Kristu. E, pitanje što ga je postavila Monika Ben Arabatu. E, konkurentna tvrtka kao što je Amazon, a čuli smo da je konkurentnost vezana također i za zaštitu na radu, onda e, E, uočavamo dakle da u konkretnom primjeru koji je dan tvrtke Amazon e, jedno ne ide s drugim. Mi kažemo da je zaštita na radu nešto što je element konkurentnosti, međutim postoje vrlo konkurentne tvrtke gdje zaštita na radu ne postoji. Bez obzira na to ja znam za uvjete rada, barem zato što se govori o uvjetima rada u tvrtki Amazon. Na e, srednji i dugi e, rok te tvrtke neće opstati na tržištu, ne budu li poboljšale uvjete rada. U Njemačkoj ima nekoliko e, poduzeća, ja inače radim u Berlinu, gdje smo ustanovili da loši uvjeti rada, dakle više nezgoda na radu, više ljudi na bolovanju, to na srednji i dugi rok je prouzročilo nekonkurentnost tih tvrtki. Uvijek postoje loši primjeri i moramo se protiv njih bojarati. Ali općenito uzevšti ako se ne uloži u ljude i bolje e, uvjete na radu, te tvrtke neće opstati. Moramo dakle reći da su to rezultati i istraživanja i da za to postoje konkretni dokazi. Hvala. Sada ću e, zamoliti ministra da nam kaže što to e, ste vi mogli izvući iz ove debate? E, hvala. Ja e, sam zaista pažljivo slušao. Postavljao sam se neka pitanja vezana za europski socijalni i gospodarski model Većina zemalja koje se nalaze u susjedstvu Europske unije koriste taj model kao model koji ih nadahnjuje. Nažalost ne mogu reagirati na sve stvari koje sam čuo. Nekoliko je stvari privuklo moju pozornost i e, želim nešto od toga naglasiti. Najprije trošak europskog socijalnog modela, jer taj cijena europskog socijalnog modela je velika, naročito za tvrtke. <clears throat> Porezi koji su vezani za taj model predstavljaju također i opterećenje za tvrtke. Prema tome radi se o vrlo važnom aspektu. Čuli smo i pitanje kako uspostaviti s jedne strane sklad između konkurentnosti e, konkurent, tvrtke, konkurentnosti države i države kao socijalnog partnera. Moja je osobna pretpostavka da socijalni model ne može biti dugoročno održiv ako ga se financiraju isključivo obvezni doprin, obveznim doprinosima. Mi u Moldovi pokušavamo promijeniti taj sustav. Želimo naravno da se otvaraju nova radna mjesta. Međutim, budimo iskreni, do gospodarske krize je i došlo zato što su javne financije bile podvrgnute ogromnom pritisku i to zato što je trebalo financirati sve te instrumente socijalne zaštite. Mi želimo jamčiti radna mjesta, omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, na primjer tako da se smanji birokracija koja postoji, koja je obvezna za tvrtke. Mi želimo da poslovni svijet bude privlačan kako bi privukao ulaganja. Ali građani moraju imati znanja, vještine i motivaciju za rad. Rad je ključna, osnovna vrijednost i e, nakon toga iz njega izrasta produktivnost. Država mora biti proaktivna, ali e, politike koje moramo provoditi su ponekada vrlo teške, teško ih je provesti. Međutim, ne može se sav pritisak, sav teret stvariti na tvrtke. Instrumenti su potrebni, ali što više opterećujemo porezima tvrtke, manje će one biti konkurentne i manje će moći ulagati u svoje radnike, u njihovu obuku. Postoji rizik da upadnemo u taj začarani krug. Moramo, dakle, uspostaviti najbolje moguće uvjete kako bi tvrtke mogle biti inovativne i uložiti u ljudski kapital. Država sama po sebi neće moći uvijek učiniti sva olaganja koja su potrebna za socijalni mm, model. Ne možemo e, biti kao zmija koja je samo i sebi grize rep. Država koja ne želi već više sudjelovati u svemu tome mora imati složenije zakone. Sad sam rekao da država mora biti proaktivna što su tvrtke produktivnije, to je bolje. Biće potrebno da e, se zatvore radna mjesta ako tvrtke nisu produktivne prema. A što će to predstavljati? Veći trošak za društvo. Moramo dakle imati dobre instrumente i moramo ljudima omogućiti da nađu novi posao jer e, moramo smanjivati birokraciju, poticati ulaganja, moramo e, tražiti od poduzeća da obavještavaju o tim aspektima svoje zaposlenike. A isto tako trebamo kult rada. Rad mora biti neka vrsta vjere. Ljudi trebaju biti ponosni da rade, da zarađuju. To su vrijednosti koje su pomalo pale u zaborav. Sve to treba ići usporedno sa socijalnim dijalogom. Ja mislim da dijalog nije dovoljan, da treba sklopiti partnerstva između poslodavaca i zaposlenika. To treba biti dijalog zrelih partnera koji žele preuzeti odgovornost. Hvala. Hvala vama ostalo mi još malo vremena, dat ću sada riječ zastupnicima koji su radili na ovom panelu. E, najprije ćemo čuti o nekim stvarima iz ovoga što smo jutros čuli, jer nije slučajno da se baš danas razgovara sa četiri agencije, a sljedećeg tjedna će Europska komisija e, objaviti elemente e, socijalnog aspekta Europske i monetarne unije. Dakle, e, rado bih čula što mislite o tome kako ćemo u budućnosti raditi i kakve perspektive imamo u odnosu s komisijom i socijalnim dimenzijama? Dajem riječ kolegi Bekeru. Zahvaljujem gospođo predsjednice. Radi se o vrlo, nečem vrlo složenom, čime se ovdje bavimo. I da budem kratak i prilično otvoren, Koliko ja razumijem, nalazimo se u situaciji gdje se jedna tema na kojoj se raspravlja na visokoj razini zapravo zapravo se vrti neprestano oko nas, a to je socijalna unija. I to doživljavam kao simbol za sve konkretne teme, pitanja o kojima danas također raspravljamo. Dakle, kako će izgledati naša budućnost i kao što sam rekao pokušat ću biti kratak, ne nalazimo se u položaju da ozbiljno radimo na socijalnoj uniji. Prilično sam siguran da način na koji smo radili do danas sa trenutnim strukturama da bi on trebao biti što je bolje moguće optimiziran kako bi mogao riješiti izazove koji su pred nama danas i sutra. Jer smatram da fiskalna unija, gospodarska unija, da su to stvari koje moraju biti jasno ocrtane i prepoznate prije nego što počnemo raspravljati o socijalnoj uniji. I koristim taj izraz socijalna unija kako bih stvari sažeo. Naime, nema sumnje o tome koji su ciljevi naših agencija, e, da su oni jasno pred nama na stolu, kao i naš rad u našem odboru. Dakle, smjer u kojem idemo je povećanje socijalne solidarnosti u Europi. I zbog toga ne želim gubiti vrijeme, e, ni živce, niti da se gube partnerstva unutar skupina, kako ovdje, tako i van ove prostorije. Zajedno smo dovoljno snažni da raspravimo o strategijama e, više razine, koji još nisu uspjeli ispuniti današnje ciljeve. Hvala lijepa. Sada Kinga Konte. Svega par rečenica. Ja mislim da ono što smo naučili tijekom ovog sastanka je da ne moramo birati između eh, rasta i socijalne zaštite ili europskog socijalnog modela. Jedini način za izaći iz krize je da radimo na oba dvije stvari da dođe do rasta kroz ulaganje, a ukoliko dođe do rasta, tada bismo mogli ulagati i u razvoj našeg socijalnog modela. E, dakle, biranje jednog ili drugog bi bio pogrešan smjer kretanja. I to je poruka koja je zapravo došla od sviju strana danas. I potpuno se slažem da je solidarnost nešto e, čega se možda ne bismo trebali odreći. Na europskoj razini imamo sve manje i manje solidarnosti, a jedni način prema naprijed je da se držimo solidarnosti. Hvala. Hvala, McIntyre. Hvala vam. Uvelike eh, mi se dojmio posljednji komentar eh, gospodina ministra i mogu se složiti s njime. Gospođa Jernevska je postavilo pitanje koje ću parafrazirati. Želimo li ovisiti o socijalnoj skrbi ili stvaranje e, daljnjeg blagostanja? Dakle, važan dio našeg posla je stvaranje blagostanja, a ne želimo postaviti jedan nadređeni socijalni model koji će zapravo opterećivati Europu. Moramo poticati ljude da ulažu, poticati razvoj vještina i na taj način stvorit ćemo konkurentnu Europu. Europu koja, se, koja može konkurirati e, trećim državama. Dakle, to je jedna globalna utrka u kojoj sudjelujemo. naukovanje, da, potrebno nam je moderno naukovanje, ne možemo se osvrtati više na stare poslove koje više ne postoje, moramo gledati prema naprijed. I postoji europski način stvaranja politika i pokretanja stvari, a to je da se politike temelje na dokazima. Da u potpunosti na odgovarajući način upotrijebimo studije utjecaja u svoj našoj regulativi. Da, da, i vidimo koliko je zapravo ovo vrlo politikom prožeta debata, a e, zastupnici e, zaključuju zapravo upravo E, na osnovi e, parlamentarne obitelji koje pripadaju dakle klubova zastupnika e, ne toliko kao članovi našeg odbora, ali to je vrlo dobrodošao aspekt naše diskusije. Mislim da svi naši panelisti žele ponovno uzeti riječ na minutu ili dvije e, svatko može ti riječ. Idemo opet istim e, redom e, kao i ranije. Puno hvala predsjednice. Ja bih još jednom čestitao na organizaciji ovog događaja. Radilo se doista o bogađujućem razmjeni, razmjeni gledišta, ali kao što ste rekli i vrlo političkoj raspravi. Žao mi je što je gospodin Serkas otišao jer sam želio istaknuti ono što je gospodin Režu rekao da je na komisiji, a ne na nama da poduzećima kažemo kako se mora razvijeti. Naravno, moramo imati određen novi pristup poduzetništvu i ostaviti dovoljno prostora tome. I tu se oslanje na ono što je gospođa fishback pittle rekla. Ne protivim se socijalne dimenzije Europske unije. Svakako ne. Ali, kao što je gospođa McIntyre eh, lijepo rekla, ne postoji e, jedinstveni, monolitni socijalni model, već više modela koji postoje u Europi. I mogu samo ponoviti što je rekla Svjetska banka, preko 50% ukupnog trošenja u Europi e, u usporedbi s ostatkom svijeta. Što se tiče zapošljavanja i paketa zapošljavanja za 2012. gospodin Andor je rekao da moramo E, razmotriti dodatne troškove rada. Dakle, to je još jedno važno pitanje. I konačno, kriza je pokazala da poduzeća koja su imala fleksibilna težišna rada imala su i dobro funkcionirajući socijalni dijalog između neovisnih, slobodnih socijalnih partnera. I oni su bolje predbrodili ovu oluju financijske i gospodarske krize. Hvala vam. Euh, Puno hvala sada Karola Fischbach-Peter. I Ja bih samo kratko rekla, što se tiče Amazona, barem u Njemačkoj, radnici su započeli sa štrajkom i očito pokušavaju da se prizna i prepozna koje su razine plaće u uslužnom sektoru. To je jedan primjer gdje socijalni dijalog ne funkcionira toliko dobro. Druga stvar koju sam željela reći je da je moje poimanje konkurentnosti nešto što se temelji na kvaliteti naših proizvoda, sposobnosti inovacija, ali što je još važno, na motivaciji, na motiviranosti radnika, na njihovoj sposobnosti eh, rada i prilagodbe. Dakle, naša vizija i mogućnosti što se tiče konkurentnosti nije težnje konkurentnosti po bilo kojoj cijeni, uključujući socijalnu cijenu. To je pogrešan koncept. I za kraj, što se tiče ulaganja, mislim da u Europi se trebamo reorientirati, štednja ne funkcionira i postoji niz mogućih ulaganja u ljude, u usluge, u radna mjesta koja zapravo financiraju sama sebe. Postoji niz primjera, e, kao što je gospodin John rekao, uloži se 1 euro i dobije se toliko i toliko eura natrag. Dakle, to je jedna promjena unutar politika koja nam je potrebna. Hvala. Sada je i Budvano a e, sada se zahvaljujem povjereniku što je došao. Ja ću morati zaključiti sada, budući da ću morati otići prije samog kraja sastanka. Tako ću povjereniku ukratko ispričati što smo jutro čuli, E, sada, dakle, najprije pak dam riječ e, Bodvenu Rigou na dvije minute. Dakle, mnogo smo čuli o Amazonu. E, zanimljivo je radi se o jednom konkurentnom poduzeću, ali koja je zapravo razina konkurentnosti u toj industriji? To je na, na tijelima nadležnim za konkurentnost, ali znate li puno alternativa vama kao potrošaču Amazonu kada pokušavate nešto kupiti. E, za zrakoplovne kompanije možemo se okrenuti Ryanairu, EasyJetu, kome god. No, ovo je opet situacija gdje neke od stvari gdje alternative e, još u potpunosti ne postoje. Dakle, nije očito sve dobro, nije uvijek dobro, postoji prostora za socijalni dijalog, za organizaciju rada, da se pozabavi ovim pitanjima i da se riješi na najbolji način. Postoji prostora i da agencije e, prslijede neku nešto pozitivno o ovakvim slučajevima, ali konzultanti to mogu učiniti. McKinsey je bila najveća konzultantska konsultantsko poduzeće koje je počelo s kompanjom da e, u kojoj pokušavaju reći svojim klijentima da ako imaju e, žene u svojim upravnim odborima da se time produktivnost, i učinkovitost povećava. Dakle, privatni sektor zapravo taj aspekt nediskriminacije e, pokušava pogurati. I tražili su me da neke provokativne ideje ponudim, možda sam u tome već uspio, mogao bih biti još provokativniji. Radio sam u konzultantskom poduzeću u New Yorku, zatim me sam preseljen u Brisel, u moju rodnu zemlju i moji radni uvjeti su se među vremenu pogoršali. Dakle, Brisel je vrlo socijalno tržište usporedbi s New Yorkom koji je sami vrh upravo suprotnoga. Dakle, zanima koje su te razlike. U New Yorku, ako nisam bio sretan, mogao sam napustiti i vrlo lako naći posao u nekom drugom poduzeću. Ovdje je to bilo puno teže. i možemo govoriti o tome, no samo da skratim na povuku priče, ne funkcioniramo u vakumu. Dakle, stanje cjelokupnog gospodarstva je važno, važno je da li ljudi imaju mogućnosti na jednom pozitivnom tržištu rada da jednostavno otiđu i pronađu si neke nove mogućnosti. To je još nešto što je važno i na čemu bismo trebali raditi. Euh, Puno hvala. Želim se zahvaliti e, svim agencijama koje su ovdje bile zastupljene. E, gospodine potpredsjedniče vlade i vi ste uvelike pridonijeli našem jutrošnjem seminaru. Zahvaljujem se i svima koji su uzeli riječ. E, htjela bih reći nekoliko riječi koje ne govorim u ime ovog odbora u cijelosti jer e, mi ovdje dakle smo još u fazi rasprave. Gledamo dakle globalno na sve ove stvari i koliko su svi ti aspekti bitni, onda se svi slažemo. Međutim, kada gledamo kako se stvari treba razvijeti u budućnosti, onda se postavlja pitanje instrumenta i tu imamo velike razlike. E, zapravo me sad zapanjilo ovo što je rekao Benoit e, Rigaud, a to je da poduzeća treba pustiti na miru. To je malo karikaturalno što ja kažem. Ja sam i u drugim sektorima koji puta e, vidjela da se govorilo da poduzeće treba pitati na miru i da onda se e, to zove, zvala samodisciplina i onda ste vidjeli kako mu je to odvelo. Vidjelo se također da kada u upravnom odboru tvrtke ima više žena i da to onda može biti učinkovitije. Ali što se onda događa? Kad znamo da to može biti učinkovito, ako zakonodavac želi intervenirati i druge postaći da e, tako e, rade, to sigurno ne može biti na štetu. Također mi me se dojmilo ono što je rekla gospođa McIntyre o rastu. Naravno, rast je potreban, ali u posljednjih deset godina smo imali primjer i ogromnog rasta. Ako mi taj rast ne kanaliziramo, ako mi jasno ne kažemo da prihod što se dobije uz taj rast, dakle se iz toga jasno ne može, ne financira socijalni model, onda to ide na e, korist isključivo e, onima koji su špekulanti i vidimo kamo je to nas odvelo. Gospodine potpredsjedniče vlade, dojmilo me se što ste rekli. Kad ste govorili o konkurentnosti na nivou države, što znači ako je konkurentnost bitna za državu, da se svi moraju mobilizirati. Dakle, da e, pitanje konkurentnosti nije nešto što mora rješavati samo tvrtka. Također ste rekli da se e, ne jamče prava vaših radnika koji rade u inozemstvu i to me je šokiralo. Mi u našem odboru vodimo trenutno različite rasprave od ključnog značaja. I e, ovo što ste vi rekli i kako ću zapamtiti. Osvrnuli se također na socijalni dijalog, nadam se da sam vas dobro shvatila, rekli ste da treba poduzeća naučiti što je E, socijalni dijalog. Mislim da je to nešto iz čega mi u Europi možemo također izvući pouku. Sjećam se dobro što je rekao predsjednik Barozo kada je prošle godine 2012. govorio o stanju u Uniji. To nam nije duše ponovio ove godine, ali prošle godine rekao da je pitanje socijalnog modela dio konkurentnosti Europske unije. Moramo se uvijek vraćati na to. Nisam uvijek istog mišljenja kao i predsjednik Barozo, ali u ovom slučaju se s njim apsolutno slažem. Još se jedno pitanje pojavilo koje možda neki dijeli, a to je kako mjeriti konkurentnost. A ako to mjerimo samo kroz to koliko košta rad, onda ne možemo u društvu procijeniti njezin značaj. Zaključno želim uputiti na dvije stvari o kojima smo jutros govorili. E, morali smo se suočiti s novom situacijom gospođa Slovecka je o tome govorila. Mi razmatramo o tome kako imamo obrazovne sustave, kako se trebaju prenositi znanja. A to sve zapravo odgovara nekim drugim vremenima. Zašto? Zbog toga što je sada priroda e, nezaposlenosti drugačija i više ljudi nezaposlenost. Mi smo sve ovo uspostavili kada nije bilo toliko nezaposlenih, a sada je nezaposlenost masovna. Ima, svjedoci smo delokalizacije i mobilnosti koji jednostavno nemaju nikakve veze s onima od prije deset godina. To je dakle jedno, a drugo je da su tehnologije toliko uznapredovale i da je sadašnja tehnologija ona kakva ni uopće postojala u trenutku kad smo mi napravili ove, e, ove načine obuke. Dakle, ne smijemo ljude obučavati zato kako će raditi na sljedećem poslu. Mi moramo rješavati pitanje masovne nezaposlenosti i u svjetlu toga organizirati obrazovanje i usavršavanje s jedne strane e, često govorimo o tome da su krivo spojeni sustavi obrazovanja i nezaposlenost, odnosno radna mjesta. I samo se govori da treba prilagoditi obrazovanje novom nove situacije na tržištu radu, ali to nije to. Ne radi se o tome da se prilagode programi. Treba svim promijeniti način poučavanja. Jer u protivnom ćemo stalno kaskati. Moramo drugačije obučavati nastavnike i moramo bolje upoznati nove tehnologije. Sad ću sada dati ću Edit Power, eh, preoći njoj predsjedanje. E, ov, krajem ovog e, seminara. Ja se ispričam usput povjereniku koji će sada uzeti riječ što ne mogu ostati i njega saslušati, ali uvjerena sam da ću ga ponovno uskoro sreći, s tim da će mi drugi prenijeti njegove riječi. Hvala, sada dajem riječ povjereniku. Eh, eh, gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, najprije bih htio čestitati parlamentu i četiri agencije zbog organizacije ovog seminara i ispričavam se što nisam mogao duže prisustvovati, no vjerujem da je ovo odličan prikaz rada naših agencija. Agencije nadopunjuju rad komisije tako što pružaju podatke o, u širokom dakle, dijelu dakle, rasprava o različitim politikama. I komisija cijeni rad e, agencija CDFOPA, ETF-a, OŠE i Eurofonda. U proteklih pet godina Europa proživljava najtežu gospodarsku krizu od drugog svjetskog rata za vrijeme ove krize. Europski socijalni model se pokazao kao e, veliko dobro koje je uspjelo zaštititi ljude od nedaća gospodarske krize. I zbog toga, zapravo zahvaljujući socijalnom dijalogu, spašena su brojna radna mjesta i pronađena odgovarajuća rješenja. U zemljama članicama se su se zaštitila kućanstva u prvoj fazi krize, i e, to je bilo važno kako bi se zadržala potražnja u gospodarstvu. No, kriza nas je naučila i poneku lekciju. Naučila nas je da moramo stvoriti e, fleksibilniji i transparentniji ekonomski model, socijalni model u Europi i da nam je zato potrebno poboljšanje i na razini zemalja članica, ali i na razini cijele Europske unije. Ne moramo ni reći da kako bismo izašli iz krize Europa mora e, unaprijediti svoj poslovni model. Potrebna su nam uredbe u financijskom sektoru, čvršća politika za industrije i za inovacije. S druge strane, isto tako moramo vidjeti što moramo učiniti drugačije mm, u pogledu socijalnog modela. Na toj strani Europa mora učiniti više, a ne manje. Naša predanost ciljevima koji su definirani u ugovorima e, ne smije biti zaboravljena. To su socijalni napredak u e, visokokonkurentnom ekonomskom e, društvu, ekonomska i teritorijalna socijalna kohezija te solidarnost između zemalja članica. Potpuno zapošljavanje, socijalni napredak i visokokonkurentno tržišno gospodarstvo sve to navedeno u članku 3 ugovora o Europskoj uniji. Stoga tu je promicanje i socijalne i teritorijalne kohezije te solidarnosti između zemalja članica. To nalaže e, čitav niz odgovornosti među zemljama članicama, ali i na razini Europske unije. Zato što ovdje govorimo i o individualnoj odgovornosti i solidarnosti. Vjerujem da solidarnost u zemljama članicama se može ojačati samo ako se ojača i suradnja između samih zemalja članica, a to se neće dogoditi bez čvršćih pravila, europskih pravila. Europske institucije moraju zajedno raditi. Nacionalni sustavi za socijalnu skrb prolaze kroz vrlo teško razdoblje, pogotovo kroz e, trenutačno u, e, u trenutku primjene ekonoms, programa ekonomske prilagodbe i štednje. Mm, države članice moraju modernizirati svoje nacionalne e, socijalne sustave, moraju učinkovitije upotrebljavati resurse te boriti se protiv tema poput siromaštva djece i beskućništva. Isto tako mm, pokrenute su brojne reforme sustava socijalne sigurnosti kako bi se mm, unaprijedila sigurnost i održivost mirovinskih e, sustava. Uloga komisije bila je ključna u pružanju važnih argumenata te smjerova za te reforme. Inicijativa za zapošljavanje mladih je pomogla zemljama članicama da se bore protiv kronične, kronične nezaposlenosti time što su mobilizirale resurse i iskoristile najbolje modele strukovnog e, osposobljavanja te prijelaza s posla iz škole na posao. Eh, garancija za mlade, te pokretanje takvih inicijativa u financiranje od 6 milijardi eura, pruža dobar primjer kako Europska unija može poduzeti zajedničke korake kako bi se zajednički borila protiv ovih velikih izazova. Eh, inicijativa za mlade će pomoći mladima da će pomoći mladim u njihovoj zapošljivosti i to dugoročno, time što će se izbjeći da se izbjegnu određene vještine. Koncentrirajući se na potrebe i pružajući mogućnosti za osposobljavanja i naukovanja, to su mjere koje su predviđene kako bi se kako bi riješili problem nezaposlenosti mladih. Nadam se da će takve inicijative pomoći i gospodarskom oporavku, ali i mm, dovesti do dugoročne rekonstrukcije europskog socijalnog modela. Druge mjere su više mjere koje idu od e, dolje prema gore, ali i traže više podrške od strane okoline. Na primjer, društveno gospodarstvo koje uključuje zadruge, neprofitne udruge, zaklade i socijalna poduzeća, pruža čitav niz proizvoda i usluga diljem Europe, te stvara mm, na milijune radnih mjesta. Potencijal eh, Europskog socijalnog fonda i ostalih instrumenata bi se trebao bolje iskoristiti od strane zemalja članica kako bi se razvilo što više socijalnih poduzeća i unaprijedilo eh, socijalno gospodarstvo. Konferencija u siječnju u Strasburu će okupiti brojne sudionike i dionike u tom području dakle e, pod istim krovom. Mislim da dovršenje europskog socijalnog modela ne bi bilo potpuno ako ne bismo govorili i o socijalnom dijalogu. Moramo uključiti e, sve socijalne po partnere u e, donošenje politika i donošenje odluka. Europska unija podržava socijalni dijalog u zemljama članicama kroz pružanje financijske pomoći e, za izgradnju kapaciteta između ostalog. Postojeće procedure za sudjelovanje socijalnih partnera na razini Europske unije mogu biti i učinkovitije i bolje iskorištene. Cilj je ostvariti stabilnu suradnju sa socijalnim partnerima kroz cijeli postupak europskog semestra, te uključiti sudjelovanje socijalnih partnera na u nacionalnim raspravama. I u nekim zemljama doista moramo govoriti o ponovnoj izgradnji socijalnog dijaloga. Dame i gospodo, htio bih naglasiti tri područja politika gdje će aktivnosti Europske unije biti ključne kako bi se ispunili naši socijalni e, ciljevi. Najprije moramo učiniti više da osiguramo da europsko tržište rada pruži više mogućnosti našim građanima. Što se tiče e, nezaposlenosti, zapravo postoji dva milijuna radnih mjesta koje su dakle neupraženja zato što nedostaje stručnjaka, poput stručnjaka u IT području, računovođa, inženjera i tako dalje. Naravno, uvijek će biti dakle, e, praznih radnih mjesta, no morali bismo smanjiti taj jaz, time što ćemo poboljšati suradnju na svim razinama, od lokalne do europske. Europska komisija radi na moderniziranju kapaciteta za europsku mrežu za zapošljavanje, EUROS, EURES, kako bi se dakle vidjela prazna radna mjesta i kako bi se uskladila potražnja, ponuda i potražnja. Predložena reforma će učiniti EURES jednim instrumentom koji je učinkovitiji i omogućiti će zemljama članicama dakle, korištenje usluga za mobilnost i prilagoditi se posebnim potrebama tržišta. Tržište rada koje funkcionira na odgovarajući način može unaprijediti produktivnost i ekonomski performans i osigurati dakle da ljudi brzo mijenjaju radna mjesta, da brže pronađu posao nakon obrazovanja, te od dakle stanja nezaposlenosti do pronalaska posla. No puno više toga potrebno da se unaprijedi rad i učinkovitost e, javnih e, službi, te da se unaprijedi učinkovitost mjera za tržište rada. Druga stvar, Htio bih naglasiti da je ovo razdoblje doista ključno. Mnogo toga će se odlučiti o budućnosti europskih financijskih e, instrumenata. U sklopu pregovora o višegodišnjem financijskom okviru moramo osigurati odgovarajuća sredstva za Europski socijalni fond te za e, program za inovaciju i socijalnu inovaciju, te za fond za pomoć najugroženijima i za garanciju za mlade. Ti su instrumenti važni resursi za unapređenje funkcioniranja tržišta rada, za jačanje ljudskog kapitala i pomažu u zadržavanju socijalne kohezije. E, provedba prave socijalne politike znači ulaganje u ljudski kapital i u socijalnu koheziju. Ovo su sve preduvjeti za konkurentnost te za gospodarski rast na globalnom tržištu 21. stoljeća, a Europski socijalni fond će u tome odigrati ključnu ulogu. Dame i gospodo, tržište rada koje dobro funkcionira u Europskoj uniji također podrazumijeva poštene i pravedne radne uvjete, uključujući zaštitu i sigurnost na radu to je još jedan, to je još jedna glavna komponenta europskog socijalnog modela i vrlo važan zadatak koji stoji pred Europom danas. Zdravlje i sigurnost na radu će pomoći e, dakle većoj produktivnosti, bolje situacije na tržištu rada, većoj zapošljivosti te smanjiti rani odlazak u mirovinu. U ovoj gospodarskoj krizi unapređenje sigurnosti zdravlja na radu zapravo doprinosi ostvarenju ciljeva za 2020. te izlazak iz krize, dakle bolji izlazak iz krize. Agencija za zdravlje i sigurnost na radu je dokazala da učinkovito upravljanje zdravljem i sigurnosti na radu ima gospodarskog smisla čak i na razini tvrtke. Zdravo i sigurno radno mjesto gdje menadžeri i radnici su jednako motivirani i uključeni, pokazalo se da su takve tvrtke učinkovitije te da potiču europsku konkurentnost. Osim toga, radimo na drugim inicijativama kako bi se unaprijedila unaprijedili radni uvjeti, na primjer e, okvir za e, stažiranje te europska platforma protiv neprijavljenog rada. Dame i gospodo, danas Europska unija i to posebice eurozona prolazi kroz E, društvenu, gospodarsku krizu i krizu zaposlenosti. Postoje razlike između zemalja članica i sve, je veća, sve su veće podjele u našim društvima. I ti trendovi su zapravo potpuno suprotni našim ciljevima, to je puna zaposlenost, društveni napredak i to sam već rekao, to su sve ciljevi koji su definirani u ugovorima. To nisu ciljevi dakle samo u dobrim vremenima, već moraju biti srž naših politika te e, boljeg plana za našu monetarnu uniju. Isti članak e, ugovora tvrdi da Europska unija mora promovirati teritorijalnu i socijalnu koheziju i solidarnost. To znači da ljudi iz svih društvenih skupina, a ne samo elita, moraju sudjelovati u proces europske integracije kriza je pokazala koliko su gospodarstva zemalja članica međuovisna. Zaposlenost je e, zapravo glavno pitanje za sve i to posebice u području eurozone. Nismo uspjeli riješiti te probleme, nismo uzeli dovoljno u obzir stvaran gospodarski razvoj, te strukturalna pitanja poput e, nejednakosti, siromaštva, nezaposlenosti, koji su ključni za e, zdravo funkcioniranje svakog gospodarstva. Otkako je kriza izbjela, vidjeli smo sve veći porast e, nejednakosti između sjevernih zemalja članica te perifernih zemalja, ko, većina od kojih se nalazi na jugu. Zemlje na sjeveru su dosta dobro podnijele krizu, no periferalne zemlje se suočavaju s velikim nizim problema, pogotovo u slučaju mladih. E, prihodi domaćinstava su pali, a nezaposlenost porasla. Te su razlike značajne iz, dakle, u zemljama i eurozone gdje devaluacija valute više nije opcija. Moramo poraditi na povraćanju konkurentnosti i povjerenja i mnoge zemlje e, se suočavaju s gubitkom stanovništva zbog emigracije. Negativni učinci svega ovoga na agregatnu e, potražnju, socijalni kapital, e, da ne spominjemo političke rizike poput rasućeg populizma i nacionalizma. Dakle, sve je to postalo previše očito zbog ove krize. Sve je to rezultiralo činjenicom da je dakle monetarna unija se temelji na fiskalnom ugovoru, ozbiljne, ozbiljne društvene neravnoteže mogu značajno utjecati na stabilnost Europske unije. I time ćemo se baviti u sljedećih nekoliko tjedana i izdati svoje mišljenje u priopćenju o socijalnoj dimenziji ekonomske i monetarne unije. Dame gospodo, priprema ekonomske i monetarne unije je jako važan zadatak, ali i nužan preduvjet za budući gospodarski rast i socijalnu koheziju u Europskoj uniji. Inicijative za jačanje socijalne dimenzije kroz bolje funkcioniranje vlada mora osigurati dakle, da razvoj gospodarstva ne ide na, na uštrb socijalne dimenzije Europske unije. Hvala vam puno. Thank uh, hvala. Puno hvala na vašem doprinosu, hvala i na dobroj poruci koju ste nam poslali, poruci o tome da ćemo nas pred sobom uskoro imati za mogućnost raspraviti o socijalnoj dimenziji e, monetarne unije. Na meni je samo još zatvoriti ovo zasjedanje sa, uz puno zahvala povjereniku ministru gospodarstva Republike Moldove, gospodinu Valeriju Lazaru i zahvaljujem našim ravnateljima agencija, Kristijanu Letmajeru, gospodinu Mendezu Valdezu, Kristi Sedlaček i Madlen Serban, kao i naravno našim uvaženim panelistima. I na kraju samo bih jednu obavijest, jednu dobru vijest vam proslijedila. E, sada nas ispred dvorane čeka jedan mali prijem i hvala vam, zatvaram ovim zasjedanjem.